un nuovo. Martello. Dear colleagues, we can start. Poštovani kolege, možemo započeti sa prvim sastankom u novoj godini. Naravno, dužnost mi je čestitati svim kolegama sretnu novu godinu. i želim vam e, uspješan rad tijekom 2016. godine i sve najbolje svim kolegama. I sada možemo započeti s ozbiljnim radom, zato jer nam predstoji mnogo posla. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Imamo manju izmjenu nacrta dnevnog reda. A riječ je o priopćenjima koordinatora sa jučerašnjeg sastanka. Njihovi zaključci su sada dostupni i mogu se usvojiti. Ako nema nikakvih prigovora, možemo usvojiti onda i dnevni red ovako izmijenjen. Druga točka dnevnog reda. Moram najaviti da imamo kratku jednu manju izmjenu u sastavu tajništvu. tajništva. Želim e, pozdraviti Alijet Kare koja se priključila tajništvu od 1. siječnja. E, hvala što ste nam se odlučili pridružiti i želim vam uspješan rad. E, danas imamo prevođenje na 22 jezika i kao što je uobičajeno ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Točka treća priopćenja predsjednika u vezi s preporukama koordinatora od 22. prosinca 2015. godine. Zapisnik vam je prosljeđen elektroničkim putem i ako nema prigovora možemo smatrati ga usvojenim. Točka četvrta. Ako ne bude prigovora do kraja sastanka, onda ćemo odobriti zapisnik sa sjednice održane 15. i 16. srpnja 2016. godine. A sada možemo prijeći odmah na glasovanje. I započinjemo s napomenom da smo zaprimili zahtjev od kluba zelenih za poimeničnim glasovanjem, no moram pitati ostale kolege podržavaju li ovaj prijedlog e, da se poimence glasuje o ovim e, dosjejima. Dakle, možete se izjasniti elektroničkim putem. Dakle, glasujte da ako želite poimenično glasovanje, a ne ako ga ne želite.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 E, hvala. Gospodine predsjedavajući, prije nego što prijeđemo imamo e, tri prigovora na delegirane akte i želim jasno reći da socijalisti i demokrati podržavaju samo posljednji, a ne prva dva. Naime, oni su povezani sa povezanom hranom od žitarica. Mi to podržavamo zato jer smatramo da je važno poslati jasan signal i komisiji i EFSI da trebamo izraditi odredbe za nadoknađivanje dječje prehrane, naročito sa dodanim šećerima i zbog toga podržavamo treći prigovor. Hvala lijepa. Možemo glasovati elektroničkim putem o prvom prigovoru otvorenom glasovanju Everybody voted. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Možemo prijeći na sljedeći prigovor. autoran glasovanje. Everybody voted. The vote is closed. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Treći prigovor. Zatvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Now we can go i sada možemo kratko prekinuti radove na dvije minute kako bi nam se pridružila ministrica i za dvije minute započet ćemo sa našom razmjenom gledišta. Dear Poštovani kolege, ovdje je s nama ministrica okoliša i infrastrukture, gospođa Sharon Dexma iz Nizozemske. Dakle, s time započinjemo izlaganje programa predsjedništva vijeća i kao što je uobičajeno, idemo kao prvo sa uvodnom riječi ministrice, a onda ćemo imati dva kruga pitanja. Prvo ćemo započeti s koordinatorima iz klubova zastupnika, a drugi krug će biti otvoren za sve zastupnike. Odmah dajem riječ ministrici i želim joj zahvaliti što je došla u naš odbor predstaviti prioritete nizozemskog predsjedništva. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Drago mi je što imam e, priliku obratiti vam se danas e, i razmijeniti kasnije e, naša gledišta s vama. Radujem se budućoj suradnji sa Europskim parlamentom tijekom našeg predsjedavanja Europskom unijom. Suradnja je od ključne važnosti i rekla bih da je ona odlučujuća za uspjeh našeg predsjedavanja. Prije nego što nastavim, E, treba vam e, kao prvo reći kako smo raspodijelili nadležnosti za e, teme o kojima ćemo raspravljati danas. Ja ću se baviti zaštitom okoliša, klimatskim promjenama i očuvanjem prirode, a moja kolegica, ministrica zdravstva, E, socijalne skrbi i sporta gospođa Šipers e, će se baviti javnim zdravljem i sigurnošću hrane i s time povezanim temama poput GMO-a i e, veterinarskih lijekova. Danas vam se obraćam kao prva ministrica našeg zajedničkog predsjedavanja koje dijelimo sa Slovačkom i Maltom i naravno naša suradnja je uvijek bila izuzetna. Ovaj odbor smatram da je najznačajniji ili jedan od najznačajnijih odbora u parlamentu. Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane su teme koje doista u velikoj mjeri utječu na zdravlje, sigurnost i budućnost europskih građana. Dakle, vaš je rad od ključnog značaja. Drago mi je što i mnogi moji sunarodnjaci dijele to mišljenje. Nakon e, izbora 2014. godine ovaj e, se Ovaj odbor je postao najpopularnijim odborom među nizozemskim zastupnicima. Znamo da se Europa suočava sa ogromnim izazovima poput migracije i međunarodnog terorizma. Sada je trenutak da Europa pokaže da se više bavi vrijednostima koje nas povezuju, a manje našim razlikama. Europski projekt ne može imati budućnost bez europskih građana. Ili, kao što je Winston Churchill jednom rekao, Europa je duhovni pojam, no ako ljudi prestanu imati u vidu taj pojam i prestanu osjećati njegovu vrijednost u svojim srcima, onda će taj pojam odumrijeti. Trebamo se dalje zalagati za Uniju koja povezuje i angažira i štiti svoje građane. Dakle, Moramo se zalagati za Uniju koja se bavi ključnim e, pitanjima i koja živi u srcima svojih naroda. Danas želimo osvrnuti na četiri teme. Klimu, kružno gospodarstvo, bolje zakonodavstvo i održivu mobilnost. Nakon toga ću se posvetiti konkretnim pitanjima koja će imati važnu ulogu tijekom našeg predsjedavanja i sa Europskim parlamentom ćemo pregovarati o nizu takvih pitanja. Nizozemska je posljednji puta bila predsjednica Europske unije prije 11 godina. U to vrijeme smatram da održivost nije uživala toliku pažnju kako zaslužuje, ali mnogo toga se promijenilo od tada. Društvo i državljani Europe pokreću održive, održive inicijative i također poduzeća poduzimaju korake i pozivaju političare da se tome priključe. Također Posuda se pojavljuju zelene inicijative i više nego ikada sada uviđamo da su održivo življenje i poduzetništvo ključni za našu budućnost na ovom planetu. I najzad, vjerojatno mnogi od vas misle. Ova zamisao prema kojoj su gospodarstvo i e, ekologija suprotstavljani je zastarjela. To zovim e, ekonomijom stare škole snažno europsko gospodarstvo je zeleno gospodarstvo, u tom sam duboko uvjerena, a mnoge zemlje, gradovi, i poduzeća i osobe isto smatraju. Želim aktivno raditi s vama na izgradnji i osnivanju zdravog, sigurnog i od, zdrave, sigurno i održive europske budućnosti. I sada prva tema, suzbijanje klimatskih promjena. U tome sam optimistična i reći ću vam zašto. Postoji sve veća svijest o tome koliko je hitno poduzeti neke korake. Povijesni sporazum o klimatskim promjenama koji je postignut u Parizu je najnoviji primjer toga. Sporazum iz Pariza je važna polazna točka za nizozemsko predsjedništvo. 12. prosinca 2015. godine bilo je prekretnica u povijesti ekologije i mnogi od vas su tome prisustovali. To je bilo doista veliko postignuće jer prvi puta u povijesti postignut je pravno obvezujući sporazum o klimi koji sadrži i doprinose svih zemalja. Iako nisu ostvareni neki od ciljeva Europske unije, ja ipak smatram da je sporazum i uravnotežen, ali i ambiciozan, tako da vas neće iznenaditi to što ću reći da se ponosim rezultatom. usklađeno djelovanje Europske unije je svakako pridonijelo postizanju tog rezultata kao što je e, to učinilo i e, predsjedavanje Francuske radovima ove konferencije COP21. No, sada se otvaraju najveći izazovi. Sada trebamo razraditi detalje tih sporazuma i raditi naporno na njihovoj provedbi. Pariz nikako nije kraj tog procesa, nego je naprotiv njegov novi početak. U prosincu Europsko vijeće pozvalo komisiju na suradnju u izradi e, jedne procjene ishoda COP21 u oči vijeća koje će se održati u ožujku. Na sastanku Vijeća za okoliš u Ožujku raspravljat ćemo također i o nastavku rada i ishod te rasprave će e, dati također i doprinos za sastanak Europskog vijeća. Također, reforma ETS-a mora biti na dnevnom redu vijeća u lipnju a to će se vjerojatno nadopuniti i e, sa prijedlozima koji nisu povezani sa ETS-om i nadam se da će oni biti predstavljeni tijekom našeg predsjedavanja. Druga tema kojom se želim pozabaviti je kružno gospodarstvo. Paket za kružno gospodarstvo Europske komisije je svakako značajan prioritet na našem programu i želim zahvaliti komisiji na predstavljanju tog paketa u prosincu. Doista mi se dojmilo i e, E, sveobuhvatan pristup, a također i opsežnost tog paketa. U kružnom gospodarstvu dodatna vrijednost se stvara inteligentnim korištenjem sirovina, što znači i sirovina, a također i odgovorno korištenje i izvora energije. Ne smijemo ništa odbacivati. Kružno gospodarstvo također otvara nova tržišta, nova radna mjesta i ostvaruje nov gospodarski rast. Kao predsjednica ja namjeravam poduzeti energične korake kako bih pretočila u dijelo ambicije i prijedloge komisije. Kao što znate, paket se sastoji od dva dijela. Prvi dio je akcijski plan za kružno gospodarstvo o kojem će se razgovarati i na sastanku ministara okoliša, također i u drugim vijećima Europske unije. Također ćemo razraditi e, odgovor vijeća tijekom našeg predsjedavanja na ove prijedloge tijekom ovih rasprava. Drugom dijelu e, želimo dati e, također skori početak, a to je revizija zakonodavstva o otpadu, kako bi se radom, u radu s njime moglo zaključiti što prije. I e, kao prvo e, e, želim, čestitati gospođi Benefe na njezinom imenovanju za izvjestiteljicu o ovoj temi. I sljedeća tema je bolje zakonodavstvo. Europsko zakonodavstvo je od ogromne važnosti za nacionalna i transnacionalna pitanja poput zaštite okoliša. Zakonodavstvo treba zaštititi što učinkovitije naš okoliš. Kako bismo to ostvarili, to zakonodavstvo mora biti moderno, dosljedno, a također mora ga se biti lako provesti. Uvjerena sam da će i vijeće i parlament složiti se s ovim ciljem. Nizozemska i mnoge druge zemlje članice podržavaju inicijativu Make it Work. Cilj je omogućiti učinkovitiju i bržu provedbu zakonodavstva o zaštiti okoliša. Ne želimo nikako se upletati u e, ciljeve koje smo si sami zadali, ne želimo ih ugroziti u protivnom. Naš je cilj poboljšati provedbu kako bi se ti ciljevi ostvarili. Kao predsjedavajuća zemlja, Nizozemska namjerava organizirati raspravu o toj inicijativi na sastanku ministra zaštite okoliša u lipnju. Tema te rasprave bit će osvarenje boljih rezultata u korist okoliša. Također, u suradnji sa ostalim zemljama članicama želim ispitati moguća poboljšanja, naravno u interesu okoliša, kako bi se umanjilo nepotrebno birokratsko opterećenje. I na kraju želim reći nekoliko riječi o neformalnom e, sastanku ministara okoliša i e, prometa koji će se održati u Amsterdamu 14. i 15. travnja. Njegova središnja tematika bit će pametna i zelena rješenja za mobilnost. Kvaliteta života u našim gradovima je ugrožena. Trebaju nam pametna, inovativna rješenja kako bismo ispunili važne ciljeve poput e, čišćeg zraka. Ministri okoliša usredotočit će se naročito na inovacije u proizvodnji vozila i također na nove izvore goriva koji su potrebni kako bi se smanjile emisije, naročito emisije CO2. Dame i gospodno, naravno, Nizozemska također namjerava olakšati napredak u, radu na pitanjima koja su već u razmatranju. Primjerice, moramo dovršiti pregovore sa parlamentom o necestivnim vozilima i direktivi direktivom u vezi s time. I također ćemo se usredotočiti na e, pregovore o e, direktivi o nacionalnim granicama za emisije. Ta je direktiva ključna za poboljšanje kvalitete zraka. Zahvaljujući napornom radu Luksemburškog predsjedništva, zemlje članice usvojile su opći pristup na vijeću ministra okoliša u prosincu želim započeti pregovore sa parlamentom što prije upravo na temelju tih ishoda. Moj je cilj postići jedan ambiciozan i izvodiv sporazum tijekom predsjedavanja nizozemske. još jedan važan predmet u području kvalitete zraka je uredba 5 kroz 6. Nedavni skandali u vezi sa emisijama pokazuju da europsko zakonodavstvo treba poboljšati. Treba ga poboljšati i u smislu donošenja standarda i također provedbe. Kao predsjedništvo mi smo spremni se suočiti s tim izazovom i postići napredak u tom kontekstu. Također očekujem u sljedećih šest mjeseci i rezultate probire direktive opticama i staništima. Cilje ciljevi strategije za bioraznolikost za 2020. godinu mogu se ostvariti jedino ako se provedu u potpunosti te direktive i ostale e, akcijske planovi koji, se, koji su predviđeni u strategiji. Također, ako prenesemo ciljeve očuvanja u druga politička područja, to će ojačati naše napore. To će također stvoriti nove poveznice između ekologije i gospodarstva i e, uključiti društvo više u taj postupak. Nizozemska ne očekuje da će se odluke donijeti tijekom našeg predsjedništva u vezi s time, ali naš je cilj e, započeti jednu europsku raspravu o tome kako možemo poboljšati provedbu naše zakonodavstva o očuvanju prirode, ali ne dovodeći time u pitanje naše ciljeve. Nizozemska namjerava organizirati konferenciju o tom pitanju. Također Nizozemska pozdravlja namjeru komisije da e, predstavi akcijski plan Europske unije protiv e, ilegalnog trgovanja e, divljim vrstama u ožujku 2016. godine nedopuštena trgovina i e, krilovolov na e, divlje vrste su ozbiljni problemi, a e, naš pristup će se pozabaviti i ponudom i potražnjom. Znam da, se vi, da ste vi svi upoznati sa tim problemom. Bolja provedba koja će uključiti sve dionike i također snažni naglasak na edukaciju i na podizanje svijesti, potpora ekološkom turizmu, stroži zakoni i njihova provedba, dobro upravljanje su potrebni kako bismo mogli poduzeti koordinirane korake. Nizozemska će u Hagu organizirati međunarodnu konferenciju koja će se nadovezati na ovu inicijativu komisije, a o tome ćemo također raspravljati na e, sastanku ministra okoliša. Nizozemska će također uložiti mnogo e, napora u organiziranje drugih međunarodnih konferencija o očuvanju prirode. Međunarodna e, komisija za kitov, Vladina platforma o bioraznolikosti i e, uslugama ekosustava, konvencija o međunarodnoj trgovini i ugroženim vrstama divljih e, biljnih i životinskih vrsta u Johannesburgu i konvencija o biološkoj raznolikosti u Kankunu. Dopustite mi da zaključim. Želim surađivati s vama na postizanju napretka u pitanjima koja utječu na okoliš. Zajedno možemo ostvariti jednu zdravu i sigurnu Europu u kojoj je također lijepo živjeti. Produktivna suradnja sa Europskom, Europskim parlamentom i vašim odborom je u tome kontekstu od ključne važnosti. Mi kao posrednici ćemo primijeniti naš zdravorazumski pristup koji je tipičan za nizozemske i nadam se da će to biti od koristi. Hvala vam lijepa. Hvala vam ministrice, a sada možemo prijeći na prvi krug pitanja koordinatora i odmah započinjemo na dvije minute. Peter Lize. Hvala vam gospođo predsjedavajući, gospođo ministrice. Želim se osvrnuti na dvije stvari. Kao prvo naravno na provedbu dogovora iz Pariza. Slažem se da je to bio veliki uspjeh. No smatram da bi pri provedbi trebali pripaziti na to da ove napore koji su sada potrebni ne ograničimo samo na energetski intenzivnu industriju koja prema planovima komisije će dobiti ambiciozne ciljeve unutar sustava trgovanja emisija. Dakle, baš kad govorimo o raspodjeli napora, dakle onome što nije u ETS-u, da se tu zalažete za ambiciozne zahtjeve, primjerice tema energetske učinkovitosti, da se aktivno time bavite. Isto tako želim shvatiti vašu pažnju na e, zakopovni promet. Imamo krajem ove godine konferenciju u Montrealu i nemoguće je da se tamo uopće ne govori o smanjenju emisija, već samo o stabilizaciji. U Parizu smo se odlučili oko smanjenja emisija i stoga ne možemo globalno gledano izuzeti iz svega toga jedan veliki sektor. I stoga me zanima što mislite napraviti kako bi u Montrealu doista e, postigli rezultat smanjenja emisija, a ne bilo kakvu odluku. Zatim, druga tema, čistoća zraka. Vjerojatno mnogi još nisu to primijetili, ali to je nešto što se temelji na europskom pravu. U Njemačkoj je jučer donesena presuda da određeni automobili više ne mogu putovati u središte grada dakle na, za, vozila za, na dizel pogon i još neka odluka će uslijediti. Mislim da nije dobar znak za Europsku uniju da propisujemo gradove e, da se ostvari kakvoća zraka, ali zato što ne možemo očistiti vozila, nam ništa drugo ne preostaje nego donesti zabrane vožnje. Pučani su uvijek tražili da se na samim izvorima smanje emisije. Sada vas kao nizozemsku ministricu ne moram što se tiče sadržaja uvjeriti u to, ali traži se tu vaša diplomatska znanja da po pitanju dokumenta kojima se bave Albert Des nađete kompromis i da nam omogućite da u parlamentu dobijemo dobro, dobru regulativu o testiranju emisija u stvarnim uvjetima želim ovom prilikom posjetiti preko vas države članice da moramo nešto po pitanju toga učiniti. Hvala. Hvala lijepo. Sada u ime SID-a Mirjam Dali. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i ministrice vama što ste danas došli podijeliti s nama prioritete vašeg predsjedništva kao i trija. Ja dolazim iz Malte pa ću se prebaciti na malteški. Dakle, usredotočila bih se na dva ključna pitanja, prije svega zagađenje zraka. A drugo, eh, stak, emisije stakleničkih plinova, osobito što se tiče eh, sektora transporta. Moram priznati da sam bila vrlo razočarana kada sam pročitala program za nadolazećih 18 mjeseci da su se jedva spomenule te dvije teme prema programu izzemskog predsjedništvo, citiram, da će odgovarajuću pažnju predlozima komisije o smanjenju emisija u sektorima koji ne spadaju u ETS. No nisam pronašla nikakvo e, posvećenost ovim temama. Danas ste to spomenuli u svojoj uvodnoj izjavi, no više ste se dotaknuli toga. 23 4% emisije u cijeloj Europskoj uniji zapravo dolaze upravo iz ovog sektora transporta. Ukoliko želimo smanjiti emisije u svim sektorima, moramo smanjiti emisije iz ovog sektora, te vjerujem da bi predsjedništvo trebalo poduzeti ozbiljne aktivnosti u tom smislu. Moje pitanje je koji su konkretni planovi nizozemskog predsjedništva da bi se pozabavilo izazovima koje predstavljaju sektori van ETS sustava. Cestovni transport, emisije iz tog sektora, dušikovi oksidi, partikulat. Dakle, postoje već uspostavljene razine za to, no ono što građani svaki dan proživljavaju i kakva je stvarnost se u potpunosti razlikuje. Kao izvjestiteljica u Sijeni za Euro 5 i Euro 6 za lake i teška vozila, također bih željela čuti detaljnije koji su vaši prioriteti za ovaj sektor, no konkretno koji su prioriteti nizozemskog predsjedništva u tom smislu. Hvala. Zahvaljujem Judy Gerling u ime ETR-a. Hvala, dobrodošla ministrice, dobrodošli. E, nastavila bih se na kolegicu Mirjem jer mm, obraćam vam se kao izvjestiteljica za NTC direktivu. Sve bih podsjetila da kada smo počeli o NEC-u razgovarati tijekom proteklog saziva, jedna od običajnih tema kojom smo se bavili bila je da je kvaliteta zraka e, zapravo postala sekundarna usporedbi sa zakonodavstvom koje se bavi emisijom ugljika. Dakle, nismo dovoljno pažnje poklonili kakvoći zraka. Donekle me razočaralo pročitati prioritete nizozemskog predsjedništva u vašem dokumentu gdje se čini da zapravo se ponavlja ta ista situacija. Dakle, kakvoća zraka i NEC konkretno se spominju u gotovo manje od jedne rečenice. Tako da bih ja željela reći da, iako je istina da možemo razgovarati o široj perspektivi i održavati konferencije o stvarima kojima se trenutno bavimo, predsjedništva, se zapravo prosuđuje prema onome što postignu. I bez NCA mislim da ćemo, e, zahvaljujući odličnom radu koji znam da ste odradili prošle godine tijekom luksemburškog predsjedništva, da moramo reći da imamo stalište vijeća koje se temelji na jednom većinskom stavu uz neke manjine u državama članicama. Tako da ćete se suočiti sa velikim poteškoćima i spremni smo surađivati s vama, ali naglasila bih i zamolila vas da možda malo više e, desetine nam date detalja o tome kako ćete pristupiti vijeću i njihovom stajalištu, e, osobito što se tiče e, država članica i različitih onečišćivača i kako ćemo to sve pomiriti kako bismo došli do sporazuma. Parlament je, budimo jasni, velik korak prema napred učinio na svom glasanju u plenarnoj e, kako bismo mogli započeti sa pregovorima. Vijeće sa svoje strane to nije učinilo. Hvala. U ime Alda, gospodin Herbrandi. Hvala. Zahvaljujem i vama, ministrice Deksma, na sjajnom uvodu. E, ostavio bih samo klimu sa strane na trenutak. Znam da su prethodni govornici postavili detaljna pitanja već o tome. Usredotočio bih se na kružno gospodarstvo. Vijeće za zaštitu okoliša bila vrlo kritična naspram povlačenja prethodnog paketa. Gospodin Timmermans eh, je bio kritiziran zbog toga što eh, se nije tome posvetio. No, nadolazeći paket zapravo treba dati neka dobra rješenja. Mene zabrinjava akcijski plan. On je zapravo copy-paste programa iz 2010. 11. I moje konkretno pitanje predsjedništvu je hoće li vijeće pokušati pomoći ubrzanju stvari po pitanju ovog akcijskog plana. Jer mislim da tu možemo doista mnogo postići, osobito ako pogledamo e, McKenzie studiju. Nadalje što se bio raznolikosti tiče. Pod luksemburškim predsjedništvom doneseni su sjajni zaključci i e, zadovoljan sam što će nizozemsko držati konferenciju o provedbi toga. No, i prema stanju stvari zapravo čuli smo da nismo na dobrom putu i da se ne radi ovdje o provedbi, već više pažnje moramo položiti na ozelenjivanju poljoprivrednih politika. To je nešto što vijeće donekle otežava, pa me zanima što će predsjedništvo konkretno učiniti kako bi se pobrinuli da do 2020. postignemo svoje ciljeve po pitanju biološke raznolikosti. I za kraj e, zločin u kontekstu e, divlje flore i faune dobit ćemo prijedlog u nadolazećim tjednima i mislim da će se isti tjedan održati međunarodna konferencija nizozemskog predsjedništva, pa bi možda ministrica mogla biti malo konkretnija što se tiče ciljeva te konferencije i da li je vijeće spremno učiniti nešto više nego do sada. Naravno, snage Europe je važna stvar, no najslabija karika može otvoriti ona vrata koja želimo ostaviti zatvorenima. Hvala. Zahvaljujem Anmarim u ime kluba zastupnika Goje. Hvala vam i zahvaljujem ministrice što ste danas s nama. Ja bih postavila pitanje o nizozemskim ambicijama što se tiče klimatskog sporazuma u drugom kvartalu 2016. Tada će se potegnuti pitanje nacionalnih emisija za smanjenje CO2 i kao predsjedateljica vi ćete imati velik utjecaj na pregovore, a Nizozemska također ima namjeru e, napredovati po pitanju pregovora o sustavu ETS. Mislim da moramo biti hrabri i ambiciozni u smanjenju razine emisije CO2 jer Nizozemska mora shvatiti koliko je važno da se na odgovarajući način bavimo problematikom klime. Nizozemski sudovi rekli su da e, stakleničke plinove moramo smanjiti za 25% kroz nekoliko nadolazećih godina. I to možemo usporediti sa referencama iz 90. Dakle, ako vi ne postavljate primjer, kako možete tražiti od drugih da učine više? Moramo razmotriti i zatvaranje eh, pogona koji rade na ugljen i smanjiti do 80% emisije stakleničkih plinova. Troškovi toga ne moraju biti velike, dakle zatvaranje elektrana koja rade na ugljen bi bilo zapravo najjeftiniji način postizanja cilja. Moje pitanje je što ćete učiniti kako biste potakli smanjenje CO2 i isto tako doveli do zatvaranja elektrana koja rade na ugljen. Sljedeće pitanje je Najveći problemi sa ETS sustavom su da su prava za emisije preveliki. E, da li planirate raditi na tome? Također me zanima, razmišljate li o načinu za smanjenje emisija iz transportnog sektora? E, Nizozemci su snažni u trgovini, uvoz-izvoz je temelj našeg gospodarstva, no zračni transport i pomorski transport također zagađuju diljem svijeta i nisu uključeni u klimatske sporazume, iako je Europa to uvelike podržavala. Hoćete li pokušati više istaknuti dakle ta dva sektora? Hvala u ime zelenih Basajkhaut. Hvala vam, mislim da ću ja ostati na nizozemskom Dakle, čini se da nizozemski duh vlada. Dakle, na dolazećih šest mjeseci radit ćemo zajednički, tome se radujem. Imam nekoliko pitanja na temelju vaših četiri prioriteta. Rekli ste da je klima i klimatska pitanja da su vrlo važna, to mislim da još nije toliko jasno svima i zapanjujuće je da smo u Parizu rekli da želimo duže vrijeme ostati ispod dva stupnja zatopljenja, a sada govorimo 1,5 stupanj. Siguran sam da je dakle važno ambicioznu koaliciju sastaviti jer Europa želi nastaviti sa vodstvom u ovom polju, no tada Europa mora preuzeti snažniju ulogu. A to znači da kada se vratite u Brisel da morate početi raditi na detaljima i ovaj sporazum provesti u praksi. A meni je potpuno nejasno kako vi u Europi planirate se pobrinuti da povećanje temperature zadržite ispod 1,5%, jer naše ambicije su bila da to zadržimo ispod 2%. Dakle, kako se vi možete pobrinuti da se nastavi ozbiljna rasprava o tome? Druga stvar, bolje zakonodavstvo, čini se da je to e, nizozemska omiljena tema. E, pretpostavljam da nitko ne želi gore zakonodavstvo, nitko ne zagovara tako nešto, tako da to je to nešto čemu se svi možemo složiti, ne želimo nikakvu nepotrebnu birokraciju. Pitao sam malo ljude i možda će vas iznenaditi, ali nitko u Briselu doista ne želi dodatnu e, birokraciju, tako da mi je već pomalo već dosadilo slušanje te iste paradigme. Tim se zapravo samo stvara dojam da postoji znatna nepotrebna birokracija. Možete li nam dati konkretne primjere gdje mislite da su politike Brisela stvorila takvu nepotrebnu birokraciju. Natura 2000 primjerice spominje se kao primjer nepotrebne birokracije, a istodobno e, vidjeli smo da se pokazalo da to nije slučaj. Dakle, postoji pitanje te retorike boljeg zakonodavstva, ali čini se da se neprestano insistira na tome da je Brisel nepotrebno. Sada će to trebati preokrenuti i reći da e, države članice moraju bolje e, provoditi ono što se donese, a ne da se radi samo o Briselu. Treća stvar, transport. Lijepo je što ćete imati neformalnu raspravu sa ministrima o čistom zraku, čistom transportu, no e, razočaravajuće je da ćete to tek u travnju na neformalnom sastanku vijeća sa ministrima zaduženim za transport odraditi. No kao osobe zadužene za zaštitu okoliša, e, postoji važna rasprava o emisija o stvarnim uvjetima vožnje. Dakle, zbog toga što odluka o tome nije donesena, imat ćemo e, lošije uvjete, a tek ćemo kasnije razgovarati o kvaliteti zraka. Eh, dakle, Međunarodna zrakoplovna organizacija i kao je vrlo važna u zrakoplovnom sektoru. Kako se možemo pobrinuti da će komisija u Montrealu tijekom pregovora iznijeti naše stavove? Hvala. Zastupnik Pedicini u ime FDDA. Vorrei Hvala. Želim govoriti o loše kakoći zraka koja Znamo da uzrokuje više od 480 tisuća preuranjenih smrti u Europskoj uniji. Na prvom mjestu, kao i obično, je Italija sa 84 400 smrtnih slučajeva godišnje. Za nas je to krizna situacija i ne možemo e, to rješavati e, kozmetičkim djelovanjem kao što je učinjeno u brojnim europskim gradovima, naročito u talijanskim e, gradovima gdje se premašilo granice sitnih čestica u zraku i e, tada se čekao da zapravo kiša ispere te čestice iz zraka, a to je dovoljno naravno do onečišćenja do glanca. Smatramo da je zapravo to rezultat e, nedovoljno spremnosti da se suočimo sa tim problemom e, kao što je postalo očito i također praćenjem postupka osvajanja direktive NEC. Ova komisija je usvojila plan eh, za smanjenje 70, za 75% od tih smrtnih slučajeva zbog smoga, a onda se to smanjilo na 55% i vijeće je to na kraju svelo na 48%. Ovi hladni postoci znače zapravo 116 tisuća eh, smrtnih slučajeva zbog smoga godišnje više. Eh, vi ste na vijeću ministra za okoliš 7. prosinca e, rekli da želite popraviti tu situaciju. To se stalno ponavlja ovdje u parlamentu, ali zapravo mi tome pridajemo različita značenja. Ciljevi direktive NEK za poboljšanje kakvoće zraka i zdravlje građana. To je u redu, ali ono što vidimo do sada da nisu uvedeni neti dovoljne mjere kako bi se zadovoljilo standarde Međunarodne zdravstvene organizacije. Dakle, moje pitanje se sljedeće. Tijekom e, prijegovora dogovora. Hoće li nizozemsko e, predsjedništvo založiti se za zaštitu zdravlja građana ili hoće li e, usvojiti uobičajeni kompromis koji neće zadovoljiti nikoga, ali koji će predsjedništvo omogućiti i reći da su zatvorili taj predmet iako znaju da će to stajati života 116 tisuća europskih građana godišnje do 2030. Zahvaljujem. Miral ime NF-a. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo ministrice. Program koje je nizozemsko predsjedavanje najavilo referira se na paket e, o energetskoj klimi. Imamo tri prioriteta koji se tiču obnovih izvora energija i energetskog paketa, ali to nisu obvezujući propisi kao i sporazum iz Pariza koji također nije obavezan. Ne smatrate li da multiplikacija prioriteta može biti kontraproduktivna? Isto tako Čemu će služiti objavljivanje strategije vezano uz praćenje, da se vidi jesu li se ciljevi ostvarili ako ti ciljevi nisu obavezni. E, legitimna namjera da imamo dobru primjedbu, koherentnost i dosljednost e, svih naših propisa za okoliš i zdravlje e, propadaju s time u vodu zapravo. Što se tiče europskog sustava za izmjenu kvote, dakle ETS-a, tu vam želim reći da postoje ograničenja za pravo da se onečišćava okoliš. Vidimo kako se cijena tone ugljika e, smanjila i to je dovelo u pitanje cijeli taj sustav. Koja su vaša rješenja? Prošle godine na forumu za poljoprivredu i klimatske promjene govorili ste o tome kako poljoprivreda može riješiti taj problem i smanjiti emisije ugljičnog dioksida. Što se toga tiče, što mislite učiniti kako mali poljoprivrednici ne bi bili ograničavani raznim normama, kako ih ne bi ugušili e, na korist velikih proizvođača. I što se tiče onečišćenja mora, Nizozemska će e, izgraditi jednu, jednu, jednu branu e, protiv onečišćenja mora i kako mislite razraditi tu strategiju i možda ju proširiti tijekom predsjedanja Nizozemske? Hvala. Thank you very much Hvala vam. Nakon prvog kruga govornika dajem natrag riječ ministrici na 10 minuta za odgovore, a tada možemo početi sa drugim krugom. Zahvaljujem. Daću sve od sebe da se držim vremenskog okvira. Kao prvo pa bih htjela odgovoriti na pitanje gospodina Lizea. Neću sve reći na njemačkom, ali barem ću to djelomično pokušati. Morate znati da kada smo bili u Parizu kao europska delegacija, da smo mi zapravo pokušali uključiti pomorski i zračni promet u sporazum. To je za nas vrlo važno pitanje. Ja se slažem s time da je važno to i za naše, naše cjelokupno stajalište vezano uz e, i kao i druge organizacije da dobijemo dobar mandat. Kada bi u Europskom parlamentu rekli da treba ta dva sektora unijeti u to, E, onda ja mogu što s toga tiče reći da ste potpuno u pravu i vijeće ima isti stav. Nastavit ću na engleskom ako se slažete. Gospodin Lize e, pitao je što je sa ulogom stvarnih emisija tijekom vožnje i ulogom toga tijekom našeg predsjedništva. Ja moram reći da je to u vašim rukama, da to visi o parlamentu. Ukoliko parlament prehvati prijedlog o stvarnim emisijama, bijajući rezoluciju, tada komisija može nastaviti sa svojim radom prema planu. No ukoliko do toga ne dođe, krajem mjeseca e, imat ćemo rezoluciju i komisija a ne mi kao predsjedništvo trebati će izložiti novi prijedlog. U slučaju ovakvog razvoja događaja uvjeravam vas da smo spremni e, pri pomoći na koracima, no naš zajednički cilj je hitna primjena e, modernih ažuriranih testnih postupaka. To mislim da je vrlo važno. E, zatim odgovorila bih na pitanje zastupnici Dali. pitanje bilo e, što se predviđa da ću mm, vijeću biti učinjena po pitanju ne ETS sustava. E, uzevši u obzir vremenske okvire predloga, ne predviđam nikakav znatan rad da će biti učinjen u tom polju, no ukoliko predlog izađe na vrijeme, čemu se nadam, to bi bilo doista dobro, e, svakako ćemo pozvati komisiju da nam to izloži na sastanku vijeća E, u lipnju. I također razmotrit ćemo e, stajališta ministara o vezi između tog predloga i predloga o sustavu ETS. Jer jasno je zbog čega se osredotočujete na sektor van ETS sustava i zbog čega inzistirate na tome da doista postoji veza, to mi je dakle potpuno jasno. E, također, pitali ste o našim planovima za Euro 5 i Euro 6 standarde. Svjesna sam da Europski parlament najprije želi glasati o paketu stvarnih emisija planiranog za 19. siječnja, a nakon glasanja na plenarnoj parlament će odlučiti o tome kako nastaviti e, raditi na ovom dosjeu. Već sam dakle spomenula, to je na vama, no mi smo spremni za pregovore. Zatim, Imali smo pitanja zastupnice Grling. Kako e, se bavimo direktivom NEK unutar trijaloga? Dakle, rekli ste nam i potpuno smo svjesni toga da smo došli i dobili stajalište vijeća u prosincu, što nije bilo lako. I to će za mene kao jednog otvorenog posrednika, kao predsjednika vijeća, biti mandat na temelju kojega ću raditi tijekom prvog trijaloga. Zajedno sa vama, sa Europskim parlamentom, istražit ćemo sve mogućnosti tijekom pregovora kako bi se došlo do sporazuma u prvom čitanju. Dakle, to je ono čem, na što ciljamo i rekla bih da se ne radi o tome koliko riječi umetnite u tekst e, kako biste naglasili da su stvari važne. Mislim da ste doista u pravu da se radi o važnom pitanju i da se ne radi samo o idealima u društvu kao političara, već i o tome što treba na temelju toga učiniti. Dakle, ovo je jedna od tema gdje doista trebamo dati rezultate. Dakle, ukoliko je moguće, složit ćemo se oko toga. Drugo je pitanje bilo kakvi su naši planovi i mislim da sam na to ukratko i odgovorila. I ja ću na svom vlastitom jeziku nešto reći, sjajno je da to mogu, kako bih odgovorila gospodinu Herbrandiju. On je spomenuo provjeru regulative i kakav će pristup biti zauzet da se poboljša e, direktiva o staništu i pticama. E, također se vraćam gospodinu Eichhautu koji je spomenuo neke od tih stvari. Dakle, očito je da je vrlo važno da kada se tiče biološke raznolikosti, Europa da rezultate. Izvješća koja su do sada donesena, to jasno pokazuju i u vijeću vidimo da postoji snažna podrška za održavanjem e, obrane biološke raznolikosti, a to daje podršku našim ciljevima ciljevima iz e, direktive o pticama i staništima. Istodobno vidimo da postoji velik broj perilika do kojih dolazi kroz dobro zakonodavstvo. Gospodin Eichhout me zmole da dam primjere onoga gdje stvari možda nisu toliko učinkovite, to ću rado i učiniti. i možda mogu spomenuti situaciju iz svoje vlastite zemlje na zapadu nizozemske. Pokušavamo e, provesti velike projekte zaštite okoliša gdje pokušavamo vratiti se unazad na pretvaranje E, svježe vode, slatke vode u morsku vodu i poboljšati biološku raznolikost na taj način. No, direktiva nas priječi u tome jer tijekom godina e, <clears throat> počela je rasti jedna biljka koja se nalazi na popisu zaštićenih biljaka. I ukoliko sada mi želimo poboljšati situaciju i osnažiti cjelokupni sistem na taj način, odjednom se suočavamo sa problemom zakonodavne naravi. Dakle, mogli biste reći da je težnje najboljem zapravo neprijatelj težnje dobrom. Dakle, rezultat je da moramo nastaviti raditi na temelju toga da naš okoliš i biološka raznolikost zaslužuju poboljšanja. Dakle, mi smo za visoku razinu ambicija i budite uvjereni da to radimo na vječu kao što je to vi radite ovdje. Ja bih željela imati otvorenu raspravu i sa znanstvenom zajednicom da se pokuša razmotriti ciljeve postavljene u direktivama. Mislim da postoji slaba podrška reviziji cjelokupne direktive kako u parlamentu tako u vijeću. Gospodin Herbrandi je također spomenuo kružno gospodarstvo. Vidimo da akcijski plan nudi niz prijedloga za prijelaz na kružno gospodarstvo i očekujemo da će u nadolazećim godinama se pokazati rezultati toga. Tijekom naše predsjedništva vidjet ćete da ćemo raspravljati o paketu i svakako želimo se pobrinuti da se raspravljaju o pojedinim aktivnostima. No uz vijeće imamo i Europski parlament i vaš odbor koji će također imati svoju ulogu u tome. Ono što mi moramo je pobrinuti se da te aktivnosti se nastave nakon nizozemskog predsjedništva. To je jasno, mi možemo dati poticaj tome i započeti raspravu što je svakako sjajna zamisao, no također moramo razmatrati i o tom cjelovitom planu. Što se prijelaza tiče na kružno gospodarstvo, to je nešto što moramo započeti i što je od velike važnosti. Mi ćemo pokušati koordinirati rad s vijećem i raditi zajedno s drugim državama članicama kako bismo raspravu pokrenuli i ja ću dati sve od sebe da prikupim e, složna stajališta kako bismo mogli vidjeti da zapravo ambicije i realnost mogu ići ruku pod ruku. Gospodin Herbrand je za kraj spomenuo e, program konferencije o kriminalu veznom uz divlju floru i faunu. Nažalost, nemam informacije o tome, no budite sigurni da e, ćemo vam ih staviti na raspolaganje ubrzo, jer je to za nas doista važna tema. Nadalje, sljedeća pitanja tiču se nizozemske situacije, jer lako bih se sada pozabavila nizozemskom, ali neću, jer ovdje sam ne kao vaša ministrica, već predstavljam 28 država članica i ne bi bilo možda na mjestu da se uključimo u nacionalnu raspravu koliko god je to bilo korisno. Dakle, pitali ste koje su naše namjere vezno uz provedbu sporazuma iz Pariza i kako napredovati u tom smjeru. Dakle, složili smo se u zajedničkom stajalištu tijekom sastanka vijeća u Ožiku. Bavit ćemo se time što trebamo učiniti nakon konferencije u Parizu. Nadamo se da ćemo moći e, dati temelj za rad Europskom vijeću. I to možda zvuči postupovno, no ipak se radi o važnom koraku koji treba odraditi kako bi se e, moglo napredovati. Gospodin Eichhout Dakle, već sam spomenuo mm, bolje zakonodavstvo, nadam se da prihvaćate to kao odgovor. A vidim da sam i prekoračila svojih deset minuta, dakle, da ubrzamo e, stvari. E, reći ću još samo da ćemo u ožujku raspravljati ne samo o paketu oko kojeg smo se već dogovorili, kako ga provesti, već koji treba biti rezultati toga kada gledamo sve drugo. To je za nas također važno. 2018. primjerice e, morat ćemo ponovno e, sagledati stanje stvari i mislim da do tada moramo znati koje će nam biti aktivnosti. I za kraj, gospodin Pedićini, kvaliteta zraka u gradovima važna je stvar i na državama članicama je da provedu uredbe koje se time bave. No, već znate, to sam spomenula, stalište o pitanju neka o gornjim granicama emisija je ambiciozno i nadamo se da će to dovesti do bolje kakvoće zraka za naše građane diljem Europe. E, hvala, ispričavam se što sam prekoračila vrijeme. To nije problem. Rado ćemo saslušati sve vaše odgovore. I sada možemo započeti sa drugim krugom pitanja. No, zamolit ću kolege da se ograniče na jednu minutu. Zato što imamo 15 zahtjeva za riječ, trebamo staviti dovoljno vremena za odgovore. Odmah ćemo započeti sa Norbertom Linsom. Dank, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo ministrice. Ja želim još jednom izestirati na temi bioraznolikosti. Kolege Eichhout i Gerbrandi su već malo prije spomenuli tu temu i objasnili su tu poveznicu sa postupkom REFIT, kao što ste vi to rekli, dakle sa pitanjem provjere direktive zaštite okoliša. Kod vašeg odgovora sam shvatio da ste vi skloni tome da se preradi direktiva o zaštiti okoliša na europskoj razini. Kao što znate, mi smo krajem prosinca glasovali unutar odbora i odbor je s velikom većinom glasovao protiv e, preinake direktive o zaštiti okoliša, te smo rekli da želimo da se ona bolje provodi. Zbog toga mi je jako drago što mislite organizirati konferenciju o toj temi i nastaviti tu raspravu. Ali molim vas, možete li se još jednom pobliže osvrnuti na to kako, kakvo je vaše osobno mišljenje o toj temi? Hvala. Hvala, Sepp Dans. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam ministrice na vašem prisustvu i na vašim komentarima. Meni je drago što želite da se postignu rezultati vezano uz e, direktivu o nacionalnim misijama, ali već postoje velika razlika između stajališta parlamenta i stajalište vijeća koje vam daje mandat za trijaloge. Uzevši u obzir značajno oslabljenje ciljeva ali i smanjenje fleksibilnosti koje se daje, to jest povećanje fleksibilnosti koje se daje državama članicama u ovom stajalištu vijeća, kako se to poklapa s vašom izjavom da su nam potrebni bolji propisi, ali ako dajemo tu fleksibilnost državama članicama, ako im dopuštamo da se izvuku, e, tako će to izgledati, kada se radi o ključnim ciljevima za kakvoću zraka, onda se ne krećemo u smislu bolje provedbe direktive, nego činimo upravo suprotno. i fokusiranje na postizanje rezultata na uštrb kakvoće direktive. To bi bilo nešto što bi smanjilo njenu učinkovitost i stoga me zanima koje su najveće poteškoće po vašem mišljenju kako ne bismo završili doista u toj situaciji. Hvala lijepa. Julie Gerling, hvala lijepa. Neću govoriti više o neku jer ćemo o tome razgovarati još kasnije, ali da se vratim na direktivu o staništima. Vrlo mi je drago što ste rekli da ćete staviti na to e, dosta naglaska i vezano uz provjeru fitness. A ovu zimu, primjerice u mojoj državi članici, možemo vidjeti da imamo mnoštvo poplava koje dovode do teških uvjeta za život u mnogim općinama. Imamo rekordno visoke temperature i visoke količine padalina te vas želim upitati kada se tiče direktive o staništima i fitnessu, onda mnogi kažu da se postavlja pitanje kako će naše, naši krajolice se nositi sa tim povećanjem vode. I stoga me zanima, smatrate li da je primjereno i možete li to uključiti u vaše rasprave da razmislimo o načinima kako možemo iskoristiti direktivu u staništima da nam pomognu u tome da izradimo mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Hvala lijepa, gospodin Uitema. Da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pozdravljam vas, ministrice, u našem odboru za okoliš. Želim izneti nekoliko primjera boljeg propisa za područje poljoprivrede, bez za ono što je Basarkot rekao kao prvo. Proizvodi za zaštitu biljaka sa dobrim korištenjem pesticida moramo i možemo poboljšati zaštitu biljaka, ali tu je važno imati inovacije kako bi se smanjio rizik na javno zdravstvo i na okoliš i naravno kako bismo imali e, zaštitu biljaka s manjim rizikom. Ali Teško je dobiti dozvole za takve proizvode. Znam da postoji jedna stručna skupina koja će se time baviti kako bismo imali jednostavniji sustav izdavanja dozvole za ovakve proizvode, ali koje je stajalište predsjedanja Nizozemske da se to stavi na višu razinu? Zatim poljoprivredni sektor može isto tako jako utjecati na kružno gospodarstvo, postoji mnoštvo primjera inovacija primjerice korištenje kukaca, ali i zamjena um, umjetnih um, gnojeva sa uh, gnojevom od uh, drugih vrsta. I mene zanima kako vi vidite taj potencijal poljoprivrednog sektora. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Ek. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala vam gospođo ministar, što ste danas ovdje s nama. Mi jako pozdravljamo činjenicu da ćete organizirati konferenciju vezano uz nezakonitu trgovinu sa divljim životskim vrstama. Zaštita vrsta je važna tema jer imamo jednu vrstu koja jednom izumre sa toliko novaca koliko hoćemo vratiti u život. Zatim, kitovi. Mnogi kitovi su sada pod prijetnjom izumiranja, a uzevši u obzir da su naša svjetska mora sve više e, zagađena, onda bi srednjoročno i dugoročno moglo biti tako da će svi kitovi biti izloženi izumiranju. A ove godine Japan opet može, navodno u znanstvene svrhe, e, ubijati kitove. A na e, otocima Ferao se svake godine mnoštvo kitova na brutalan način ubija. Moje pitanje je što misle poduzeti kako bi japanskom e, kitolovu postavili određena ograničenja i hoćete li konačno ukinuti ta brutalna krvoprolića nad kitovima. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Škrelec. Uh, uh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pozdravljam vas, ministrice. Ovdje sam. Vrlo mi je drago što ste spomenuli da će cirkularna ekonomija biti jedna od važnijih zadaća u vašem predsjedništvu. I moje pitanje se toga tiče. Dakle, svrha cirkularnog gospodarstva je da se smanji sveukupno korištavanje resursa. Postoje dvije aktivnosti koje su vrlo važne, prevencija i korištenje. Recikliranje je dobro i ono je važno u tom smislu, ali ne bismo trebali reciklirati samo kako bismo reciklirati, prije svega ne za opasni otpad. Imamo jasnu zakonodavnu osnovu, imamo sedmi okolišni program koji poziva na razvoj ne e, opasnog e, otpada i na njegovo recikliranje. Želim s tim u vezi vam postaviti jedno pitanje na vrsta Olympus testa na e, recikliranje opasnog otpada. Prošle godine je komisija predložila da se dozvoli korištenje felata DH8 unatoč toma što može doći do neplodnosti u radnicima u takvim pogonima za recikliranje kada se koristi taj, e, ta tvar. To sve konkurira sa jeftinim uvozima iz Kine sa velikom većinom mi smo se suprotstavili prijedlogu komisije, ali nažalost nemamo pravo veta, samo države članice mogu to zatražiti, a e, ove godine u ožujku je predviđeno glasanje o tome. Smatrate li da bi recikliranje trebalo spriječiti e, cirkuliranje opasnih otpada, otpada koje je opasno za proizvodnju, a ako ne, hoćete li pokušati u vijeću ostvariti kvalificiranu većinu država članica kako bi se spriječili provedbenom akti za korištenje ove tvari koje sam spomenuo u pogonima proizvodnje i recikliranja. Hvala. E, hvala i želim pozdraviti ministricu. Cijenimo protivljenje vaše zemlje prijedlogu komisije da se u dvostruče granice emisije vozila sa standardom Euro 6 i da se omogući povećanje od 50% u dugom e, roku. Tu govorimo o RDO i kao što znate odbor za okoliš je već to odbio, no vjerojatno znate da zemlje članice lobiraju e, pri svojim predstavnicima kako bi se moglo tu situaciju preokrenuti. Moje pitanje je sljedeće. Ako se na plenarnoj sjednici, kao što se nadamo, potvrdi ovo naše odbacivanje i protivljenje, što će nizozemsko predsjedništvo poduzeti kako bi se što prije donio jedan novi prijedlog i kako bi se zadovoljio standarde zaštite okoliša i pitanje zdravlja, jer tu postoje doista značajni izazovi. I još jedno pitanje o ETS-u. To se odnosi na NATRA direktive koje ćemo uskoro razmotriti. Dakle, linearni čimbenici koji su predloženi očito nisu dovoljni kako bi se ispunili ciljevi smanjenja emisija nakon 2030. godine što će nizozemsko predsjedništvo učiniti kako bi se povećale te ambicije i kako bi se omogućilo isključenje emisija ugljika iz industrije. Hvala i sada gospodin Jalk. Gospođo ministrice, među prirodnim ugljikodicima, zemlji plin će i dalje biti vrlo važan. U međunarodnom kontekstu koji je jako nestabilan je sigurnost naše opskrbe takav da su nam potrebni dobri odnosi s našim glavnim e, isporučivačima, među njima i Rusija. Znam da Središnja Europa je ovisna o Rusiji, znam da je to neugodno i stoga mi je drago da će se u Poljskoj sada izraditi pogon na zemlji plin koji će Eh, omogućiti toj zemlji da izvozi u cijelu, u cijelu svijet ukapljeni zemlji plin. Eh, ali eh, da preko Kaspijskog mora i preko Bliskog istoka povučemo jedan plinovod, to je loša odluka. Ta, to područje je znamo kako iz toga bi trebali imati dogovor s Rusijom. Za Nord Stream 2 su Njemačka, Velika Britanija i Austrija potpisali dogovor s Rusijom prošle godine. To je projekt koji je konkurentan sa plinovodom preko Baltičkih zemalja, postoji i Južni tok kao projekt, međutim 2004. smo zakopali taj projekt, ja imam dakle dvostruko pitanje za sjeverni put? Jeste li vi više za Nord Stream 2 ili za e, kopneni plinovod preko Polske i Baltičkih zemalja i mislite li raditi na projektu Južnog toka? Thank Hvala vam lijepa i sada gospođa Grostet. Ne, gospodin Utveni. Hvala vam. Hvala vam na vašem uvodnom izlaganju. Govorit ću na mađarskom. gospođo ministrice, bili ste vrlo jasni i dali ste nam jedan vrlo jasan govor. Rekli ste da je Pariz prekretnica, a ja bih htio postaviti dva pitanja povezana s time. Molim vas, kažete nam koje konkretne korake sada planirate nakon e, konferencije COP21? Htio bih da imamo konkretnije korake unaprijed, zato što imamo cilje u 40% na koji se Europska unija obvezala u Parizu. Koje alate mislite iskoristiti kako bismo to postigli? Isto tako zanima me e, proporcionalna raspodjela tog tereta među državama Europske unije. I zatim isto tako razmislite i o sektoru izvan ETS-a. Hvala. Hvala vam lijepa gospodin Branen. Hvala vam gospodine predsjedniče pitanje o biomasi. Nizozemska poput i Ujedinog kraljevstva uvoze velike količine drvene biomase. Mislite li da smo došli do te faze da Europska unija treba uvesti regulativu za biomasu i da bi stoga trebali tu uključiti onda i kriterije održivosti. Mislim da je to posebice važno budući da Europska unija lulu LULUCEF uključiti u naš okvir o e, klimi i energiji. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Selimović. Hvala vam lijepa, gospođo ministrica. Hvala vam što ste došli ovdje, što sam dali priliku da vam postavimo pitanja. Ja imam pitanje o nečemu što je dobro poznato, ali što je zanemareno. Jedan fenomen. Zagađenje lijekova u državama iz koje uvozimo lijekove. Kao što znate, najveći dio lijekova, prije svega antibiotika, proizvodi se u Kini, Indiji i katkad i u Mongoliji. A u tim državama su okolišni standardi nedovoljni. Ti lijekovi, te tvari dovode do ogromnih šteta kako ljudskom zdravlju, tako i okolini. Mene zanima Imate li to na umu i ako da, što mislite postupiti vezano uz to? Hvala. Hvala vam, gospođa Atskamp. Hvala vam lijepa. Vrlo mi je drago što je naša ministrica sada ovdje i možda dati neke informacije o predsjedništvu. U uvodnom izlaganju ministrica rekla da postoji veliki interes za ono što se događa u ovom odboru. To je očito. Mi smo država koja je gusto naseljena, imamo mnoštvo krava i svinja, imamo zapravo najgušu naseljenost isto tako i upravo tih životinja općenito na svijetu i stoga postoji veliki pritisak na nizozemsku. Mi kao država članica moramo isto tako zadržati kriterije za čistoću zraka, za fosfate i za drugo Mene zanima od ministrice kako ona misli uvjeriti druge države kad vidimo da ni mi sami ne uspijemo u nizozemskoj ispuniti te standarde. Isto tako zanima me što ministrica misli o tome kako možemo protutežiti komisiji kada ona smanjuje eh, ambicioznost po pitanju toksičnih tvari bilo je potrebno postaviti kriterije za onečišćavajuće tvari, sada su prošle tri godine i komisija tu doista zaostaje. Ljudi, životinje i okoliš se stoga svi zajedno izlažu opasnim tvarima zbog tog nedostatka djelovanja. Što ministrica misli učiniti da se riješi taj zastoj? Isto tako zabilježila sam da mi kao država članica moramo više toga učiniti, moramo zabraniti opasne tvari. I mislim da komisija doista mora biti stroža prema nekim državama koje ne rade dovoljno. Takve tvari poput zlouporabe hormona pri uzgoju životinja. Tu me zanima kako se možemo pobrinuti da te tvari koje su najvjerojatne kancerogene da se povuku s tržišta. Dakle, ja ne bih htjela da komisija ne, djeluje, ne da nije aktivna i da onda to utječe na naše zdravlje. Ja ne želim da se ugrozi TTIP. Nadam se da će ministrica, radite na tome da multinacionalne kompanije ne postanu važnije od našeg okoliša i da ne dobiju više na utjecaju. Hvala lijepa, gospođa Somer. Hvala vam. Dobro jutro, gospođo ministrice. Želim postaviti pitanje o takozvanim invazivnim vrstama. Netom prije prošlih europskih izbora se vijeće ministra sa parlamentom usuglasilo oko uredbe. Prema toj uredbi komisija mora sastaviti popis invazivnih vrsta, ali prije nego što to može učiniti, mora u okviru jednog delegiranog akta prvo razraditi standardiziran postupak kako bi prema analizima rizika se mogla uspostaviti takva lista. Komisija nije izradila takav standardizirani postupak, već jednostavno sastavila popis prije nekoliko tjedana u prosincu sa 23 invazivne vrste na temelju nacionalnih analiza rizika iz država članica. No, od toga, dakle, 17 od tih 23 vrsta na temelju analiza rizika iz Engleske. Mislim, odlično, ali to je otočna država koja nije nužno reprezentativna za cijelu Europsku uniju. Zatim imamo i listu potencijalnih lista invazivnih vrsta koje je izradila Europska agencija za okoliš i koja je potpuno se bila zanemarena od strane komisije. Mi smo postavili prigovor protiv tog popisa, komisija čini se nije spremna povući taj popis i kao prvo doista ispuniti zadaće iste uredbe, dakle da se prvo uspostavi standardizirani postupak za analizu rizika. Problem kojeg primjećujemo je taj da se na tom popisu nalaze vrste koje znanstveno gledano ne predstavljaju opasnost za okoliš, koje nisu niti nove vrste, već e, su djelomično desetljećima već e, na tom već prisitne e, poput dabra, ali s druge strane s tog popisa nedostaju neke životinje koje su itekako opasne. Mene zanima što mislite vi poduzeti s, s tim popisom, jeste li već razgovarali u okviru vijeća ministara o tome hoćete li pozvati komisiju na red. Tu bih zatražila odgovor. Hvala. I na posljedku, ali ne najmanje važan, je gospodin Flanagan. Hvala vam na vašem zanimljivom izlaganju. Irska trenutno ima veliki problem sa poplavama, a uzevši u obzir da ste vi stručnjakinja o kretanju i kontroli vode, čak i na područjima gdje je nekoć bilo more, Mene zanima kako ste uspjeli e, se uklopiti u direktivu o staništima. Jeste li koristili proces Europi, dakle vezano uz javni interes? Jeste li to često koristili? Zato što smo mi u Iskoj kontaktirali sve lokalne vlasti te smo rekli da treba napraviti što je god moguće da se ne referira na Europi. To je do, do mnoštva problema i u okviru direktiva o staništima. Dakle, što se će planova upravljanju, jeste li uspostavili stalni sustav vezan uz hitne situacije, nažalost iska to do sad nije učinila. Suočeni smo sa sada neželjenim posljedicama eh, i toga da u jednom staništu ne umire jedna vrsta ptice, a da će u drugoj jednoj općini isto tako izumiti usko druga vrsta ptica, budući da se ovoj direktivi radi o zaštiti flore i faune. Mene zanima koje je vaše mišljenje o tome i doista bih želio da mi odgovorite na to, jer nisam do sad nigdje na to dobio nikakav odgovor na nijednom odboru. Hvala. U mojoj državi već ne pada kiša zadnja tri mjeseca i vidimo da je velika razlika u situaciji u Europi vezano uz odnos sjever-jug, no sad imamo prilike dobiti neke odgovore i odmah ću predati riječ ministrici da nam kaže koji je stav nizozemskog predsjedništva. Hvala lijepa. Čuli smo dosta širok raspod pitanja, a ja ću nastojati odgovoriti na njih što preciznije. Dakle, pitanje gospodina Dansa o fleksibilnosti u okviru direktive NEC. Fleksibilnost može dovesti do bolje provedbe, dakle ne mora nužno značiti da postoji problem ako omogućite fleksibilnost pojedinim zemljama članicama. To je stvar viđenja i mislim da je u svakom slučaju važno doći do zajedničkog stajališta i do poduzimanja mjera, a sada treba vidjeti koliko će nam parlament dopustiti, koliko daleko da odemo. Sada ću prijeći na nizozemski. Čuli smo od vas čitav niz pitanja koja su mi između ostalog i poznata jer ste istaknuli pitanja koja su također povezana sa funkcijom na kojoj sam bila prije kada sam bila ministrica poljoprivrede. smanjenje upotrebe čitavog niza gnojiva je dio opće strategije smanjenja emisija i zbog toga treba iskoristiti ovu priliku kako bi se i promicalo neke inovativne strategije. Sada želim odgovoriti na pitanje gospođe Girling, Da, postoji veza između ishoda konferencije COP21 na prilagodbu klimatskim promjenama. Ako pogledamo recimo ciljeve jačanja bioraznolikosti, šumarstvo i e, zapravo očuvanje prirode tu mi imamo veliku priliku postići ciljeve iz direktive o staništima s jedne strane, a s druge strane dati doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi istima. Zatim gospodin Ek je govorio o kitovima i o tome da ih treba zaštititi i koliko je to važno. Meni je to pitanje koje mi je vrlo blisko srcu i znam koliko je ono važno. Znam da je u tijeku o tome rasprava u Europi i ja sam upoznata s njome kao što ste i vi, no drago mi je vidjeti da imamo čvrste stavove. Naročito u komisiji za Kitolov upravo o tome, a također je i Europsko vijeće već uložilo prosvjed na postupke japanske flote. Evo, mislim da je to važno spomenuti. Gospodine Škrlec, vi ste spomenuli neka važna pitanja koja ćemo svakako uvažiti, ako smijem dati tako kratak odgovor na vaše pitanje. Zatim, e, gospođa Evi, pitanje o ETS-u i našim ambicijama. Mi smo svi svjesni toga i doista mi je drago što smo o tome u vijeću postigli sporazum u listopadu. Riječ je o, sporazumu o jednom europskom stajalištu i sve dok ne bude promjena u tome, naravno da ćemo se držati prethodnog stajališta, tako to ide. No, kao drugo, trebamo vidjeti što ćemo učiniti kao pripremu za 2018. godinu i to ćemo svakako imati u vidu u našem programu. Gospodin, e, gospodin pa mm, mm, to izlazi izvan okvira mojih nadležnosti. Ja ću prenijeti vaše primjedbe svojim kolegama i također ću o tome razgovarati sa ministrom Kampom koji je nadležan za energetiku. Gospodine Hori, eh, hvala na eh, ovih nekoliko nizozemskih riječi koje ste mi uputili. O tome smo već razgovarali, odnosno sastanak vijeća u Ožujku bit će prvi sastanak na kojem ćemo razmatrati ishod Kopa 21, za koji smatram da je doista prekretnica i treba tome tako pristupiti. Važno je ne samo o tome raspravljati, jer imamo taj ishod, nego trebamo i ostvariti te ciljeve, trebamo raditi na provedbi na vijeću također ćemo morati razgovarati o provedbi, dakle trebamo preći sa riječi na dijela. I to će naravno biti sastavni dio našeg programa kao predsjedništva. Također je u tijeku i procjena od strane komisije i mi ćemo našu raspravu temeljiti upravo na tome. Naravno, na kraju Europsko vijeće jednoglasno odlučuje o sljedećim koracima, ali svakako Vijeće ministra za okoliš može dati dobru podlogu za rad Europskog vijeća. Zatim želi odgovoriti na pitanje gospodina Brennana o biomasi i regulativi i kriterijima održivosti. Morat ćemo pričekati prijedlog komisije s time u vezi. Evo, ne bih e, dalje o tome govorila, iako znam da je i za nizozemsku to također važno pitanje u svakom slučaju, ali sada komisija ima pravo inicijative, ona treba e, potegnuti prvi potez, a onda ćemo mi o tome raspravljati. E, Gospodin Selimović. Jesam li dobro izgovorila? Ako pogledamo antibiotike i upotrebu lijekova i u stočarstvu, i ako pogledamo također našu zdravstvenu politiku, evo ja bih predložila da uputite isto pitanje kolegici Schippers koja će sada doći i znamo da je to jedna od najznačajnijih tema nizozemskog predsjedništva. Ona će o tome dati obsežni odgovor i mislim da će to također spomenuti u svojem uvodnom govoru jer je to toliko važno pitanje, ali ona je nadležna za to. Evo, ako mi dopustite, ja ću samo reći, to je važno, mi predviđamo mjere u tom kontekstu, ali um, ipak eh, bih vas uputila na svoju kolegicu. I sada mm, dolazim do pitanja gospođe Hazeha, koja me pokušala zbuniti i pokušala je eh, prebaciti raspravu na nizozemsko pitanje. To je još eh, veća kušnja kada pogledam e, odakle dolazi govornica, ali ipak ću se njoj odupreti. Vi ste govorili o endokrinim čimbenicima, ali to je također jedno pitanje za ministricu Skipers, e, zato jer je to u njezinoj nadležnosti. A mogli bismo otvoriti i drugu raspravu, recimo o TTIP-u i to je također veliko iskušenje, ali svakako to ne pripada mojim nadležnostima. Ja e, razumijem da ste e, htjeli iznijeti primjedbe u tom e, pitanju, ali ja neću duljiti. I na kraju, pitanje gospođe Zomer o invazivnim vrstama. Ja razumijem vaše pitanje, ali to je zadaća komisije, jer komisija ima pravo podnošenja prijedloga pravo inicijative podnošenja prijedloga koji će se time pozabaviti. Nisam e, upoznata sa stajalištem vijeć, e, mogu vam prenijeti, odnosno stajalište vijeća o tome i zato sam ovdje. Ja e, znam da je u tijeku rasprava a s time sam e, i upoznata sa zahvaljujući svojoj prethodnoj funkciji u mojoj zemlji i razumijem vaše pitanje, no sada je komisija na potezu, a vi kao eurozastupnici možete se svojim kanalima obratiti komisiji. Obećala sam da ću odgovoriti na pitanje gospodina Flanagana i to je doista posljednje pitanje. Riječ je o poplavama i direktivi o staništima. Shvaćam vaše razočaranje zbog toga što ne dobivate odgovore. Možda niste do sada dobili zadovoljavajući odgovor na to. To nije u nadležnosti vijeća. No, ako želite više informacija o tome kako Nizozemska, jer je to bilo također uklopljeno u vaše pitanje, kako Nizozemska se e, bavi provedbom direktive o staništima i kako ljudi koji nastanjuju područja koja su u nadležnosti direktive o staništima e, sudjeluju u donošenju odluka pa e, mogu vas upititi na kolege iz Nizozemske koji vam mogu pružiti te informacije. Dakle, mi to možemo učiniti, mi to činimo, ali ne mogu vam dati sada e, odgovora u ovoj fazi i s ovog mjesta. Ne znamo hoće li vas to zadovoljiti, ali e, dopustite mi da kažem da je to samo početak. Evo, s time bih htjela zaključiti s odgovorima na vaša pitanja i doista se radujem budućoj suradnji s vama. Mislim da imamo mnogo otvorenih pitanja koja valja riješiti i da trebamo zasukati rukave. Thank you very much for your... Hvala na dolasku i hvala na izlaganju programa vijeća za sljedećih šest mjeseci na predstavljanju vaših prioriteta, također i na svim odgovorima koje ste dali na pitanja naših kolega. Sada ćemo prekinuti radove na e, dvije minute kako bi nam se mogla pridružiti ministrica Skypers e, i onda ćemo ponovno započeti sa drugim dijelom rasprave.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 Dear colleagues, we can go now to the next. Možemo sada prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Imamo razmjenu gledišta sa gospođom Edith Schippers, ministricom zdravstva, socijalne skrbi i sporta iz nizozemskog predsjedništva. Nastavljamo dakle sa izlaganjem programa novog predsjedništva. I imat ćemo isti postupak kao i prije, dakle odmah ćemo dati riječ ministrici koja će nam iznijeti svoju uvodnu riječ, a nakon toga ćemo mi postavljati pitanja. I naravno imat ćemo dva kruga pitanja. Prvi krug sa koordinatorima, odnosno predstavnicima političkih klubova i drugi krug e, koji će biti otvoren za sve zastupnike. gospođa Šipers, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici odbora MV. Mi se nalazimo u vremenu kada međunarodne napetosti, terorizam i ostalo zahtijevaju našu punu pozornost. Događaj u Džakarti od jutra su nas sve šokirali i žalim zbog žrtava i također želim izraziti svoje učešće njihovim obiteljima. I emocije su snažnije nego što mogu prikazati. Također, druge teme zahtijevaju i našu pozornost, primjerice nezaposlenost, ali možemo također i izvojiti neke tematike gdje se stvari odvijaju kao što je običajeno, koje bi se mogle činiti manje važnima, no upravo je suprotno istinita Dakle, samo je dovoljno pogledati područje prekogranične e, zdravstvene skrbi u Europi. 27 tisuća europljana umiru svake godine zbog otpornosti na antibiotike, zbog jednostavnih infekcija koje više ne možemo liječiti zato jer naši lijekovi više nisu učinkoviti. Dijeljenjem antibiotika šakom i kapom e, zapravo ugrožavamo gotovo stotinu godina napretka u medicini. Dakle, to nije uobičajeni tijek stvari. Istovremeno, cijene novih, inovativnih i personaliziranih lijekova su vrlo visoke. Razrađuju se brojni važni lijekovi koji bi mogli pomoći teško bolesnim osobama i omogućiti im da žive dulje i sa manje nuspojava, ali ove doista izuzetno visoke cijene ugrožavaju održivost zdravstvene skrbi. Također ugrožavaju i pristup pacijenata tim lijekovima i ugrožavaju živote. Već danas u nekim zemljama članicama onemogućava se pacijentima pristup tim lijekovima. Dakle, to, ponavljam, nije uobičajeni tijek stvari. To su samo dva primjera velikih prekograničnih izazova s kojima se Europa suočava kada je riječ o zdravstvenoj skrbi, a to su izazovi s kojima se možemo samo suočiti i suradnjom i političkom hrabrošću. Dakle, drago mi je što se danas mogu sastati vama u srcu naše europske demokracije i ponosim se što mogu predstaviti program zdravstvene skrbi Vijeća Europske unije za vrijeme nizozemskog predsjedavanja. Započet ću sa zakonodavnom agendom kojoj ste već posvetili veliku pozornost, a onda ću prijeći na prioritete za nadolazećih šest mjeseci. Medicinski uređaji i in vitro diagnostika. Uvaženi zastupnici, sigurnost pacijenata u zdravstvenoj skrbi je od ključne važnosti. Došlo je do više incidenata koji dokazuju da je i za pacijente i industriju važno novo zakonodavstvo za medicinske uređaje i in vitro diagnostiku. Mi imamo isti cilj. Želimo ostvariti čvrst zakonodavni okvir i omogućiti pacijentima pristup lijekovima koji su sigurni i kvalitetni i želimo također promicati inovativno europsko tržište. Vi ste otvorili put pregovorima zahvaljujući suradnju sa Luksemburškim predsjedništvom i komisijom, no ipak predstoji nam još mnogo posla. Iskreno se nadam da će se što prije postići jedan sporazum i to tijekom nizozemskog predsjedavanja Europskom unijom. Isto vrijedi za predložene amandmane, odnosno izmjene i dopune regulative za medicinske proizvode za ljudsku upotrebu. To uključuje također i izdavanje dopuštenja, određene administrativne aspekte i naknade nizozemsko predsjedništvo želi pokrenuti prvo čitanje tog amandmana u vijeću. Europska unija također želi osigurati visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Zbog toga trebamo imati usklađeni zakonodavni okvir za inspekcije. Koji su naši ciljevi? poboljšati učinkovitost e, inspekcija prehrambenog lanca, zatim e, smanjiti opterećenje e, subjekata u, tom, u tim djelatnostima i također osigurati i ravnopravno tržišno natjecanje. Nizozemsko predsjedništvo će nasvati postići politički sporazum o ovom prijedlogu. Također želimo ostvariti napredak e, kada je riječ o prijedlogu koji se odnosi na veterinarske medicinske proizvode i e, krmivo s lijekovima. Ovaj prijedlog e, se odnosi također i na pitanje otpornosti na e, antimikrobike, a to je jedno, jedan od prioritet naših predsjedništva i želimo također e, osigurati visok standard zaštite zdravlja ljudi i životinja u ovom području. Dakle, koji su prioriteti Europskog vijeća pod nizozemskim predsjedavanjem? Već sam spomenula otpornost na antibiotike ne smijemo gubiti vrijeme u bici protiv otpornosti na antibiotike. Znači, sada je vrijeme za poduzimanje mjera. A jedini učinkovit pristup je pristup One Health. Bez sudjelovanje veterinara ne možemo pobijediti u toj bici. Kako bismo to omogućili, želimo osnovati jednu mrežu koja će omogućiti intenzivnu suradnju između veterinarske i humane medicine, a to će, ta će mreža predstavljati platformu mm, kojom će se sve mlječanice moći poslužiti kako bi pružale e, uzajamnu pomoć. No, izmjena i dopuna politika i također njihove pretakavine na nacionalne akcijske planove je laki dio, no provedba tih planova je onaj teži korak. Mi svi nailazimo na prepreke i ne smijemo dopustiti da nas one uspore, nego ih trebamo prevladati, a kako bismo u tome uspjeli trebamo upotrijebiti sve znanje koje nam je na raspolaganju i pomagati jedni drugima i također trebamo uspostaviti u Europskoj uniji jedan sustav za razmatranje akcijskih planova za suzbijanje otpornosti na antimikrobike, ne kako bismo nadzirali jedne druge, nego kako bismo si pomagali, kako bismo povećali mogućnosti kojima raspolažemo, trebamo također razraditi jednu osredotočeniju agendu e, u Europskoj uniji za istraživanje kako bismo omogućili razvoj novih antibiotika ili zamjenskih liječenja e, umjesto antibiotika i to zahtjeva nove poslovne modele. Upravo u tom smislu mi ćemo održati jednu konferenciju o otpornosti na antimikrobike 10. veljača u Amsterdamu. Svi europski ministri zdravlja i svi ministri poljoprivrede su pozvani na tu konferenciju na kojoj ćemo raspravljati o mogućim scenarijima, što znači da ćemo prikazati jedan film koji je posebno izražen za tu konferenciju, a koji će se pozabaviti jednom realističnom dilemom u vezi sa tom temom. To je važan dio konferencije. Također bismo mogli održati nešto slično ovdje u Briselu, upravo za vas. Biće nam drago pozvati vas na jedno takvo događanje jer će ono omogućiti bolji uvid u pitanje otpornosti na antimikrobike. Nakon te konferencije koju sam spomenula, nastojat ćemo ostvariti zajedničke zaključke vijeća o otpornosti na antimikrobike u vijeću ministra zdravlja i poljoprivrede. Također ćemo zatražiti od komisije da razradi novi europski akcijski plan sa čvrstim ciljevima. Naš drugi prioritet je pravovremeni pristup lijekovima za naše pacijente po prihvatljivim cijenama. Gospodine predsjedniče, lijekovi igraju ključnu ulogu u životima milijuna pacijenata diljem Europske unije. Liječenje, pružanje kroničnim bolesnicima mogućnosti da vode aktivan i produktivan život ili podupiranje neovisnosti naših starijih osoba i e, pacijenata sa teškim bolestima koji će na taj način moći ostvariti bolju kvalitetu života i imati bolje izglede za preživljavanje tih bolesti. U skorije vrijeme vidjeli smo da je došlo do velikog napretka na ovom području. Imamo liječničke inovacije i napredne nove proizvode koji daju nadu teško bolesnim e, ljudima koji su izgubili su nadu. To je sjajna vijest, ali to također podrazumijeva i određene troškove. Cijene novih inovativnih e, farmaceutskih proizvoda su se značajno povećale, a e, sve više i više se na tržištu nude lijekovi koji su pristupačni samo manjim skupinama pacijenata i nije vrlo često jasno koja je njihova dodana vrijednost. Naš sveobuhvatan cilj mora biti održivost zdravstvenih sustava i također mora biti omogućavanje pristupa teško bolestim pacijentima takvim lijekovima. Trebamo riješiti tri ključna pitanja. Kao prvo, pacijenti traže brži pristup, a industrija se žali na nepotrebne propise koji ne povećavaju sigurnost, nego samo usporavaju i poskupljuju postupak. Dakle, koje je pitanje kako možemo bolje iskoristiti fleksibilne sustave izdavanja dozvola za puštanje u promet. Osim toga, E, pravovremena interakcija između europskih i nacionalnih tijela i također povezivanje izdavanja dopuštenja za stavljanje u promet i e, za izdavanje naknada može e, skratiti vrijeme pristupa. Naravno, trebamo imati i preduvjete za fleksibilno izdavanje dozvola za stavljanje u promet. Dakle, ne smijemo ugroziti nikad sigurnost, no trebaju nam jasni uvjeti za pristup tržištu. Drugo, kako možemo spriječiti daljnje povećanje cijena lijekova. Mnogi od tih inovativnih proizvoda nemaju nikakve konkurentne proizvode ili nemaju ikakve alternative. Sadašnje cijene nemaju više nikakve veze sa troškom istraživanja i razvoja, niti nemaju ikakvu dodanu vrijednost, a to dovodi do povećanja pritiska na naše sustave zdravstvene skrbi. Evo kako ja to tumačim. Teško bolesni pacijenti žele pristupiti tim proizvodima, liječnici ih žele prepisivati, industrija ih želi prodavati, a političari žele imati jedan moderan sustav zdravstvene skrbi koji pruža pacijentima ono što im doista treba. To su naši zajednički ciljevi, dame i gospodo. Dakle, postoji zajednički nazivnik i polazište za dobru raspravu. Jedno moguće rješenje jest suradnja u razmjeni, razmjena informacija o cijenama između zemalja ili također rješenje može biti i pregovaranje o cijenama, naravno na dobrovoljnoj osnovi. Treće, sada je trenutak za e, raspravu o tome Jesu li sadašnji poticaji u predviđenju zakonodavstvu o pristupu u tržištu kojima se promiče inovacija doista još uvijek uravnoteženi? Da objasnim. Osim e, osnovnih patenata u posljednjih 20 godina kojima se e, osiguravaju inovacije, imamo i dodatne nadopune koje su uvedene kako bi se promicalo e, razvoj i izdavanje dozvola za puštanje u promet lijekova to se pune kao što su certifikati o zaštiti i zaštita podataka i tržišna isključivost. Je li to još uvijek potrebno s obzirom na, skor, e, na nedavne brze promjene u proizvodnji lijekova? I možemo li sada pronaći novu ravnotežu između očuvanja inovacija i brzog pristupa? U našem prijedlogu mi želimo analizirati postojeće zakonodavstvo i njegove nadopune i njihovu dodanu vrijednost. Naš treći prioritet odnosi se na poboljšanje prehrambenih proizvoda. Zdravlje naših građana je povezano sa prehranom, no iako ljudi nastoje se hraniti zdravo, ipak postoji opasnost da uzmu previše soli, šećera i e, zasićenih masti, budući da je naša prerađena hrana e, krcata takvim tvarima. Brojne zemlje članice već poduzimaju korake na nacionalnoj razini i to je ohrabrujuće, no imamo 28 zemalja i jedno domaće tržište. Je li sada vrijeme za sljedeći korak, odnosno zajednički europski korak? prehrambena industrija je zapravo prekogranična industrija. Nedostatak usklađenosti ugrožava ravnopravno tržišno natjecanje i također onemogućuje inovacije proizvoda. ne bismo li trebali zapravo nastojati proizvoditi zdravije proizvode? zajedno sa e, predstavnicima trgovine i industrije i nevladinim organizacijama, zemljama članicama, komisijom i svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirat ćemo konferenciju kako bismo izvojili potrebne korake u tom kontekstu. Na toj konferenciji u veljači mi ćemo to pretočiti u zajednički hodogram i o tome ćemo raspravljati na neformalnom sastanku vijeća u travnju mijenjanje e, sastava proizvoda kako bi se učinilo zdravima te se proizvode zahtjeva upornost i izdržljivost. Zbog toga ćemo se e, povezati sa sljedećim predsjedništvima u, u Trojci i u, u zaključnjima vijeća ćemo unijeti o tome potrebne mjere. S njime je povezana i tema transmasnih kiselina. To je još jedna prijetnja našem zdravlju. Komisija je objavila dugo očekivano izvješće o transmasnim kiselinama prošlog prosinca. Odmah nakon toga povjerenik Andriju Kajtis je najavio da će o tome pokrenuti javnu raspravu i procjene učinka, naročito o ograničavanju unosa industrijski proizvedenih transmacnih kiselina zakonodavnim e, propisima. Evo, sada sa napetošću iščekujemo zaključke vijeća. Sljedeća tri prioriteta na području zdravstva su također važni to je, na primjer, demencija. 400 tisuća pacijenata Europi dan danas, 15 milijuna 2050. godine. Svi mi poznajemo nekoga ko pati od demencije i svi smo vidjeli i iskusili bol koju to donosi obitelji tih eh, bolesnika. Od francuskog predsjedništva 2008. godine sljedeća predsjedništva, uključujući i Luksemburg, su prepoznali demenciju kao prioritet. Smatramo da je kućno čas da e, sve te pristupe uklopimo u jedan sveobuhvatan pristup, odnosno kako se nositi sa svim aspektima izazova koje postavlja demencija. Dakle, ne kao obvezujući sporazum, nego kao smjernica koja će okupiti iskustvo u politikama, inovaciju u skrbi, socijalnu inovaciju i istraživanje. Nadam se da će to ostvariti korak naprijed u poboljšanju kvalitete života toliko mnogih ljudi u našem društvu koje je sve više stari. I na kraju, Nizozemska će održati konferenciju o e, kvaliteti djelatnika u zdravstvenoj skrbi. Pod naslovom e, profesionalne kvalifikacije koje su sigurne u pokretu. Što možda može zvučati malo abstraktno, ali zapravo to se odnosi izravno na naše pacijente. Kako možemo spriječiti nekvalitetnu zdravstvenu skrb? Na kraju, evo, nadamo se da ćemo moći tijekom našeg predsjedavanja pomoći svima europskim pacijentima, boreći se protiv otpornosti na antibiotike, pružanjem pristupa inovativnim, ali i pristupačnim lijekovima, po pristupačnim cijenama i e, radom na zdravim proizvodima i poboljšanjem kvalitete i sigurnosti skrbi. Dakle, to nije uobičajeni tijek događaja i hvala svima. Hvala lijepo na prezentaciji. Sada možemo odmah započeti sa prvim krugom pitanja. E, Koordinator je predstavnici klubova zastupnika, zastupnica Grostete u ime VPA. E Hvala vam lijepa gospođo ministrice. Vrlo nam je drago <clears throat> priliku vas slušati, što ste nam predočili prioritete i to pokazuje da su pitanja zdravstva vrlo važna politika za sve naše građane u Europi. vaš prvi prioritet je otpornost na antibiotike, a budući sam ja izvjestiteljica o reviziji zakonodavstva o veterinarskim lijekovima, onda postavite da je mene jako zanimalo što imate za reći vezano uz to što mislite poduzeti protiv otpornosti na antibiotike. Mi trenutno naporno radimo sve u sjeni i pokušavamo vidjeti nakon glasovanja pri prvom čitanju sada kakvo stajalište možemo zauzeti koje bi se najviše temeljilo na konsenzusu i kako bismo imali najbolji mogući tekst s ciljem da podržimo inovaciju i da omogućimo bolji pristup novim lijekovima. Ali naravno borba protiv korištenja antibiotika je takva kako znamo. Nama je tu potrebna vaša podrška jer znam da će u vijeću to može biti problematično pitanje. I doista, gospođo ministrice, potrebna nam je vaša podrška sada nakon što smo glasovali u prvom čitanju. Govorili se također i o inovativnim lijekovima, to je vaš prioritet, radite sa Luksemburgom i sa Belgijom, provodite pregovore vezane uz um, lijekove i opskrbu lijekovima. Ali mene zanima, možete li možda detaljnije nešto reći, govorili ste o određivanju cijene lijekova i kako doista mislite uvjeriti Mislim, rekli ste da će se to temeljiti na dobrovolnom pristupu, ali kao što znate, kada se nešto temelji na dobrovolnom pristupu, uvijek imamo dosta poteškoća postići konsenzus unutar vijeća. Možete li nam reći koje su vaše mogućnosti, kako možete tu ostvariti korak u naprijed, jer je to izuzetno važno. Hvala. Hvala vama, sad ovime socijalista. Zahvaljujem. Dobrodošli ministrice, lijepo vas je ovdje vidjeti i čuti da ste očito posvećeni pitanju pacijenata e, što je kad kada nešto što se ovdje zanemaruje čini se da postoje veća predanost radu industrije nego dobrobiti pacijenata. Dakle, drago mi je što to mogu čuti i što ste spomenuli medicinske proizvode kao jedan, jednog od prioriteta, sam izvjestiteljica upravo o medicinskim proizvodima i tijekom Luksemburškog predsjedništva nismo uspjeli doći do konačnog sporazuma o ovom pitanju. Komisija prije tri godine objavila izvorne prijedloge, to je poprilično vrijeme i sada već dugujemo pacijentima da se stvari pokrenu dobimo razumno zakonodavstvo koje će se pobrinuti za najveću moguću razinu sigurnosti pacijenata. Ako dođe do još jednog skandala, ljudi će s pravom željeti znati što smo cijelo ovo vrijeme radili. Postoje još niz kompliciranih pitanja koje moramo riješiti, pa mene zanima kako ćete se pobrinuti da dobimo dobar kompromis, da vijeće privolimo na to, jer postojala je sklonost tijekom pregovora vijeća da kažu to je naš stav, točka. Dakle, tako se ne može raditi i tako ne možemo doći do dobrog sporazuma. Stalište se moduliraju, to svi radimo kako mi u parlamentu, tako i vijeće. Tako da vijeće ne može samo reći da je to njihov stav i da nisu spremni na razgovor. Dakle, što ćete učiniti da bi došlo do spremnosti sa oba dvije strane e, na iznalaženje dobrog sporazuma. Što se alkohola tiče, zadovoljna sam bila zaključcima vijeća iz prosinca gdje se obvezno označavanje kalorične vrijednosti alkoholnih pića zahtjeva i usvajanje nove strategije o alkoholu do kraja 2016. U Europi se pije najviše u svijetu i bolesti vezane uz nedaće vezane za alkohol veliko opterećenje stvaraju i zdravstvenim i javnim uslogama, no usprkos neprestanim pozivima i parlamenta i država članica, komisija nije ništa poduzela. Nisu niti dali izvješće o označavanju alkohola koje je trebalo doći krajem 2014. Tako da što vi planirate učiniti da bi se nešto poduzelo e, po jednom tako ključnom pitanju za javno zdravstvo? Hvala vam, zastupnica Grlingu i Mecara. Hvala vam, dobrodošli ministrice. E, zapravo sam planirala nešto reći o alkoholu, ali sada mogu samo podržati Glenis, pa ću se nečim drugim pozabaviti. Vratimo se AMR-u, antimikrobne ljekove. Detaljno smo se time bavili tijekom proteklog saziva parlamenta, očito sada to dobiva na značaju i kao što je gospođa Grostet rekla, radi se na tome na, u direktivi. Mnogi od nas vjeruju da, iako je veterinarska strana vrlo važna ovdje i imamo mogućnost riješiti to pitanje pod nizozemskim predsjedanjem, dolazimo u opasnost e, pretjerivanjem na toj strani i stavljanjem prevelikog naglaska e, na otpornost antimikrobne lijekove u veterinarskoj medicini, u poljoprivredi, a zaboravljamo mnogo veći problem, a to je pretjerano propisivanje pretjerana upotreba, zloupotreba ovih lijekova u konvencionalnoj medicini i u humanoj medicini. Dakle, manje bih željela slušati o, o ovome što je gospođa Grostet e, pokrila i nadam se da će doći do slaganja u vijeću, e, već me zanima e, na što konkretno ciljate što se tiče mjera za AMR u ljudskoj potrošnji. Zahvaljujem. U ime Alda, gospodin Herbrandi. Zahvaljujem predsjedatelju. I zahvaljujem ministrici Schippers na sjajnom izlaganju prioriteta nizozemskog predsjednice. Tu sam. Dakle, mislim da su sve važne točke ovdje pokrivene. Započet ću s jednim općim komentarom. Mislim da države članice pokušavaju nadići pretjeranu osjetljivost kada se bavimo pitanjima javnog zdravstva. E, to mi je jasno, no ako jasno sagledamo prednosti zajedničkog rada, e, mislim da ne bismo trebali od toga odustati. I mislim da svi dosjeji u javnom zdravstvu, da se neprestano pojavljuju ova pitanja, ali države članice dosta strahuju od rada na tome. Nadam se da ćete biti uspješni u vašem radu sa antimikrobnim ljekovima. Upravo ste što je to prioritet za vaš rad. Nedavni razvoj događaja je doista uzbunjujuć, više nego što ljeva nadu. Tako da vam u svakom slučaju želimo sve najbolje u napretku na tom pitanju. E, moje prvo konkretno pitanje e, Komisija je izgubila pravni slučaj o endokrinim disruptorima i mnoge države članice su se pridružile tome, počeo od Švedske. Europski parlament je svakako tome doprinio, a moje je pitanje što će vijeće učiniti po tom pitanju. Sljedeći tjedan na plenarnoj ćemo sa komisijom raspravljati o tome i što će komisija učiniti nakon ove presude, te što će vijeće učiniti. Za kraj pitanje cijene lijekova. Ministrica je dakle bila pravo kada je to spomenula. Što se mene tiče, ne radi se samo o novim inovativnim lijekovima koji su svakako korisni, no samo za manje skupine pacijenata. Radi se o većem pitanju 2016. u Europi u nekim državama članicama dva put više se plaća isti lijek u usporedbi s drugim državama direktiva o transparentnosti je zaglavila u vijeću, sada je komisija i povlači i komisija tvrdi da nemaju nikakvih planova trenutno izaći s novim prijedlogom. Moje dakle pitanje je kako ćete se s time nositi, govorite o dobrovoljnim sporazumima, mislim da je to polazišna točka, no nije li to malo previše ad hoc, ne treba, ne treba li nam jedan snažni alat na europskoj razini kako bi se progurale vaše namjere. Zahvaljujem zastupnik Ek. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospođo ministrice što ste ovdje danas s nama i što nam dajete priliku da raspravimo s vama i što ste nam predstavili vaš program i vaše prioritete. Gospođo ministrice, nad čovječanstvom visi Damoklov mač, već ste to i sami spomenuli, to su više struko otporni mikrobi i drago mi je što je vama to važno. Prije nekoliko dana sam zaprimio jednu obavijest i to je stvarno zabrinjavajuće da bi iz Kine mogla pristići e, jedan novi mikrob, tako, jedan superbug e, i da je već došao do Europe. Taj novi mikrob predstavlja veliku opasnost za javno zdravstvo, mogu bi prozočiti pandemiju. On je imun na kolisten, antibiotik koji se koristi za životinje i za čovjeka. i ta otpornost na kolisten bi mogla dovesti do toga da općenito će biti teže liječiti mnogobojne lijekove. Već danas 25.000 osoba umire od, zbog otpornosti mikroba, a prava brojka vjerojatno i više suko viša. Već ste mnogo pitanja odgovorili u vašem govoru koje sam ja htjela postaviti, koje sam ja htio postaviti, a mene stoga samo zanima hoćete li razmišljati o najjednostavnijem rješenju za poljoprivrednike, da se smanji gustoća za uzgoj životinja, a da se istodobno povećaju standardi za uzgoj životinja, da se okrenemo od masovnog uzgoja životinja na uzgoj životinja koji je prilagođen samim životinjama kako ne bi došlo do velikog proširenja takvih višestrukih mikroba na području Europe. Hvala. Zastupnica Auken za zelene. Hvala vam. Zadovoljni smo što možemo raspravljati s vama o endokrinim disruptorima, jer to je također pod vašom nadležnostima. Tu bih spomenula dvije stvari, dva pitanja. Prvo je već spomenuo, spomenula Glenis. Dakle, trenutni pregovori o medicinskim proizvodima. Parlament je pozvana na zabranom tvari koje su karcinogene toksične na reproduktivno zdravlje. I to u slučajevima gdje ne postoje alternative. To je zdravorazumski pristup da se rizične tvari zamijene ondje gdje možemo. Nažalost, vijeće se do sada tome protivilo, te možemo li računati na vašu podršku u okupljanju većine koja bi podržala zamjenu takvih tvari koje su visoko rizične. Druga stvar je razvoj znanstvenih kriterija za određivanje endokrinih disruptora kao jedno od pitanja koje je zapravo se u pravu sagu razvuklo. Last month, as was mentioned, the General Court declared that kao što sam spomenuli, sud je nedavno odlučio da je komisija prekršila zakonodavstvo time što nije uključila ove kriterije. Taj neuspjeh znatan jer otežava bilo kakve aktivnosti protiv endokrinih disruptora. Međutim, stvar se eh, postaje čudna kada pogledamo da komisija kao zaštitnik ugovora izjavljuje da želi nastaviti sa svojom studijom utjecaja prema planu u smislu da želi nastaviti kršiti europsko zakonodavstvo, a ne da pokuša promijeniti svoje postupke. Dakle, što planirate poduzeti kako bi komisiju um, doveli u red i pobrinuli se da nastave štititi ugovore te da pravila poštuju, a ne da zanemaruju tako važno pitanje poput ona endokrinih disruptora parlament, možemo vam reći, radi sve što može kako bi to pitanje e, učinilo teškim za komisiju. Zahvaljujem zastupnica Evi, FDD. Hvala gospodine predsjedniče, želim pozdraviti ministricu. Ovdje sam. Vidim da ste vi nadležni za pitanje GMO-a. Dakle, s obzirom e, na to da je Europski parlament odbacio prijedlog komisije o tome da se dopusti zemljama članicama da se zabrani plasiranje na tržište hrane i krmiva koji su izraženi uz pomoć GMO-a. Zanima me, e, želi li komisija da se obratiti vijeću i kako će to izgledati? Kada je riječ o pitanju rasprave o sprječavanju otpornosti na antibiotike. Znamo da je jedan od glavnih uzroka te pojave intenzivno No, s obzirom na ozbiljnost te e, opasnosti, direktiva 2018. isključivo zabranjuje e, upotrebu antibiotika u selekciji transgenih e, elemenata, no kada je riječ e, o e, krumpiru Anflora, koja sadrži gen NPD2 koji je otporan na šest antibiotika, recimo između ostalog neomicin koji je bitan za liječenje ljudi i životinja. Dakle, nedavno je na pozitivno mišljenje EFSA, a protiv mišljenja parlamenta komisija dopustila plasiranje na tržište hibridnog e, kukuruza sa određenim transgenom koji je ovaj odbor odbio a ovaj kukuruz sadrži, odnosno gen sadrži jedan djelić koji ima nepoznate učinke na e, upotrebu antibiotika. Dakle, mene zanima kako ćete e, spriječiti e, upotrebu antibiotika intenzivno sočarstvo i što ćete učiniti po pitanju pojačanja odnosno borbe protiv otpornosti na antibiotike. Sada bi mogli dati riječ ministrici na, za odgovor. Moram pitati da li bi bilo moguće zadržati se na deset minuta, jer imamo doista dug govor zahtjeva za riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Držat ću se nizozemskog, pa ćemo brže ići. Dakle, što se tiče dobrovoljnog pristupa, mnoge zemlje su rekle da imamo velike ovlasti što se tiče e, farmaceutike e, i to je dobra stvar. I mislim da zajedno, mislim da zajedno možemo mnogo pametnije raditi unutar Europske unije, a tako takva suradnja je moguće kroz to da se međusobno informiramo koja je cijena koja se plaća za određene lijekove. E, Nizozemska je sa Belgijom i Luksemburgom počela raditi da zajedno progovaraju sa proizvođačima, sa farmaceutskom industrijom i to mogu preporučiti zemljama koje su zainteresirane. Slobodno se pridruže ukoliko su za takvo nešto zainteresirane. A ako nametnemo zakonodavstvo, to znači da ulazimo u jedan velik proces gdje će koju bi niz zemalja mogla zaključiti da nije toliko dobra zamisao i treba će mnogo vremena za to progurati, a vremena nemamo na pretek. Postoji već velik broj lijekova, ali i velik broj lijekova na kojima se radi, poput onaj za hepatitis C, u zemljama u razvoju i ono što moramo onda učiniti kada govorimo o novim lijekovima, e, moramo vidjeti koliko je moguće njih upotrebiti za e, očuvati naše zdravlje. Dakle, moramo prihvatiti, identificirati gdje možemo bolje raditi zajednički. Dakle, stvorili bi jednu koaliciju onih koji su spremni na to i vidjeti e, tko bi bio spreman pridružiti nam se u tom pristupu. Imat ćemo četiri sastanka tijekom predsjedništva. Prvi će biti organiziran za nacionalne ravnatelje koji se bave ovim pitanjem. i dakle radit ćemo sa različitim tijelima nadležnima za to na terenu. Planiramo sastaviti organizirati jedan sastanak koji će se zapravo pozabaviti ovim pitanjima koje ste upravo spomenuli, tako da do kraja našeg predsjedništva da ćemo moći raspraviti sa ministrima o stvarnim koracima koje možemo poduzeti. Što se tiče medicinskih proizvoda i e, in vitro diagnostičkih proizvoda, slažem se, moramo pokušati doći do zaključka. Ovo je iznimno važno pitanje. S jedne strane imamo pitanje sigurnosti proizvoda za sve naše europske pacijente, no s druge strane pitanje razmatranja inovacija što pokušavamo potaknuti. Pokušavamo omogućiti ljudima da se uključe u to. Dakle, dijelim vaš stav da moramo probiti blokadu koja postoji, iako zajedno sjedne kupi glave dolazi do mnogo boljih rješenja. Jučer sam imala jedan vrlo dobar sastanak gdje smo vidjeli taj pozitivan duh koji se nadam da će biti prisutan tijekom naših šest mjeseci rada. Radujem se daljnjim raspravama s vama o tome kako bi se pobrinuli da tijekom dolazećeg predsjedništva doista uspijemo doći do zaključka ovog pitanja. Alkohol. Najprije endokrini disruptori, zastupnici Auken i Herbrandi su postavili pitanje o tome. Vijeće i Europski parlament u više navrata zajednički su se borili kako bi komisiju ohrabrili da se pozabavi ovim pitanjem i mislim da je doista šteta što komisija još uvijek nije ništa učinila. U prosincu Europski sud se bavio ovim slučajem i Švedska je pobjedila što se tiče obveza komisije da definiraju kriterije. Treba reći da komisija trenutno radi na studiji utjecaja koja bi trebala biti dovršena sredinom godine i nadamo se da će komisija nakon ove studije započeti sa radom i doista dati te standarde koje su nam nužne. Što se tiče otpornosti na antimikrobne lijekove, mnogi su postavili pitanje vezano uz to. Dakle, kakvo je tu stanje? E, trebamo li raditi na opreznoj upotrebi ili opreznijem izdavanju lijekova ili većem broju preventivnih mjera ili pak više se pozabaviti veterinarskim i poljoprivrednim sektorom. Mislim zapravo da treba se pozabaviti sa svime što smo naveli. Što se okoliša tiče, ne znamo mnogo o tome, tražili smo, zatražili smo znanstvenike da više istraže to pitanje i zapravo trenutno više istražujemo i bavimo se pitanjem otpornosti na antibiotike i o tome kakvu ulogu okoliš ovdje igra. Znamo da to svaka, da taj učinak svakako postoji, ali trebamo raditi dakle na obje strane. Ako među životinjama dođe do otpornosti na antibiotike, to će dovesti do otpornosti i drugdje ukoliko postoje e, mogućnost korištenja antibiotika jednostavno za obične prehlade i slično, e, doista moramo raditi istodobno na više frontova i zbog toga imamo taj pristup One Health koji je jedan jedinstven pristup tome. Možda imamo i nacionalne akcijske planove koje su dobra stvarno no pitanje je što ćemo s njima učiniti. Dakle, e, revizija bi mogla doprinijeti tome, to radimo na međunarodnoj razini, unutar e, programa za globalnu zdravstvenu sigurnost i unutar tog okvira postoji niz e, zemalja koje provode takve stručne recenzije i željela bih da iz vijeća na tome inzistiramo kako bismo poduzeli mjere na svim frontovima. Dakle, svi koji su spomenuli to, doista se slažem da je ovo važno pitanje da moramo raditi sa većim brojem zemalja istovremeno kako bismo ih uvjerili u nužnost aktivnosti. sa alkohola tiče, još nije jasno kada će biti objavljeno izvješće o označavanju alkoholnih pića. Očekivali smo da ćemo to vidjeti u prosincu 2014. No, Europska komisija je izjavila da im je potrebno više vremena za provesti interne rasprave. E, svjesna sam da Europski parlament traži hitno objavljivanje ovog izvješća i ja ću svakako insistirati na tome pri komisiji da se ovo objavi što je prije moguće. Što se GMO-a tiče, mogu također govoriti u ime ministra za poljoprivredu nizozemskog, jer ovo pretežno spada pod njegovu nadležnost, mislim da razmatrajući prijedlog e, direktive o GM-u još uvijek čekamo studiju utjecaja komisije, nakon čega ćemo vidjeti kako ćemo se, što ćemo sa time i kako provesti daljnje mjere. Što se tiče e, uzgoja genetički modificiranih organizama i pitanje antimikrobne otpornosti, postoji, postoji velik broj istraživanja koja se trenutno provode ne samo u Nizozemskoj, već i u drugim zemljama. Mislim da sam više manje odgovorila na sve. Sad možemo započeti s drugim krugom govornika. Možemo započeti sa Marit McGuinness. Hvala vam predsjedniče, dobrodošli ministrice. Pitanje koje sam ja htio postaviti, postavili su i dvoje kolega vezano s alkohol, djelomično su odgovorili na to, pa mi dopustite da samo dodam još jedno dodatno potpitanje vezano uz nedavni, nedavnu odluku Europskog suda pravde o škotskom zakonu s kojim se htjelo unijeti jedinstvena jedinična cijena za alkohol vezano uz poboljšanje javnog zdravstva. Imate li mišljenje o tome i možda možete još malo više se osvrnuti na aspekt javnog zdravstva vezano s to pitanje. Hvala. Gospođa Borzan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, poštovana ministrice, srdačno vas pozdravljam. Drago mi da ste danas s nama. E, željela bih e, prvenstveno pohvaliti izbor tema vezano za zdravstvo u prioritetima nizozemskog predsjedavanja. E, smatram a osobito e, bih mi je drag ili da tako kažem važan dio o kojem bih htjela e, vam postaviti pitanje je kvaliteta hrane dakle prioriteti vezani za kvalitetu hrane smatram da je koordiniran pristup znanosti medicine nacionalnih vlada i europske unije E, važan radi smanjenja pretilosti i e, bolesti koje su uz pretilost vezane. E, smatram da poseban naglasak vezano za to treba staviti na redukciju soli u hrani, šećera, zasićenih masnih kiselina i općenito unos kalorija. Postoji puno načina kako to možemo postići, od porezne politike do eh, propisivanja maksimalno dopuštenih eh, nivoa za tvari koje sam navela. Eh, zanima me koje konkretne akcije nizozemsko predsjedavanje misli poduzeti vezano za kvalitetu hrane i da li smatrate da ovu problematiku treba rješavati sa nivoa Europske unije? Hvala. Hvala lijepa gospodin Pijeka. Hvala vam predsjedniče. Gospođo ministrice, ovi prioriteti koje ste naveli doista su važni i zbog toga ne bih eh, postavio pitanje vezano uz eh, antibiotike i hranu, već bi me više zanimalo nešto vezano uz pristup lijekovima, posebice eh, jeftini lijekovi. To je pitanje transparentnosti. Znamo već dugo da države članice imaju povjeljiv sustav definiranja cijena lijekova kroz svoje pojedinačne nacionalne zdravstvene sustave. Kako dakle mi misle prikupljati osjetljive povjerljive podatke vezano uz pregovore sa farmaceutskim kompanijama i zatim mi još uvijek nemamo definiciju dodatne vrijednosti u inovaciji. Inovacija danas zapravo znači proširenje postupka proizvodnje, dakle vezano uz pravo patentu i time se i dalje zadržavaju visoke cijene. Kako nizozemsko predsjedništvo to misli promijeniti? Možete li E, uopće se obračunati sa svim time što je vezano s inovacijama. I zatim isto tako, što mislite kada kažete da želite imati više fleksibilnosti pri davanju dozvole za nove lijekove? Prije svega što se tiče sigurnosti e, primjene novih lijekova kod pacijenata. Hvala lijepa gospodinu Vitema. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo ministrice što ste ovdje i što odgovarate na naša pitanja. Doista želim naglasiti važnost e, korištena lijekova u svrhu otpornosti na antibiotike. Globalno se smatra da će se za 70% u jednom načinu povećati korištenje antibiotika. Ja dolazim iz poljoprivrednog sektora te vidim da se na nekim kontinentima antibiotiki dalje koristi kao e, poticanje rasta životinja. Ja mislim da Nizozemska može poslužiti kao dobar uzor, imamo mnoštvo inovacija, ali to više ne koristimo toliko. Smanjili smo čak i korištenje antibiotika za 50% i stoga mislim da bi Nizozemska trebala iskoristiti te primjere kako bi se razminjale najbolje prakse i razminjale inovacije. A isto tako i kako bismo naglasili da je važno imati više istraživanja i razvoja u pronalasku novih antibiotika, jer od 87. godine nemamo novih vrsta antibiotika. Mislim da je to tako, također alarmantno. Zatim, poljoprivreda, nešto što ste rekli, a što je isto tako pomomično vrlo važno, to je da nađemo bolji način za proizvodnju zdravije hrane. Mislim da je to velika prilika za poljoprivredni sektor i za mm, sliku poljoprivrednog sektora. To ne bi trebao biti problem, već e, prilika. Imamo po tom pitanju u nizozemskom mnoštvo istraživanja, dobrih primjera i stoga bih rado da nizozemsko predsjedništvo da više prostora za inovaciju i za e, inovativnost za proizvodnju zdravije hrane. Hvala. Hvala lijepa i sada gospođa Minor. Hvala vam. Hvala vam gospođo Sipers što ste ovdje s nama. Moje pitanje je vezano uz TISU, dogovoru o trgovini uslugama. Mi smo čuli da će TISA jako utjecati na javne usluge u Nizozemskoj, to jest eh, postavlja se pitanje što to nije javna usluga. Dakle, ako koristite samo jedan euro iz privatnih fondova, onda se ta usluga više smatra javnom i otvorena je za tržišno natjecanje. Prema tome, nizozemska zapravo nema uopće više javnih usluga, što znači da će to imati velike posljedice na vozače hitnih kola, e, na općenito različite kategorije zdravstvenih djelatnika. Smatrate li da je definicija u TISI preuska definicija o javnim uslugama? Ne smatrate li da bi trebali ponovno otvoriti raspravu o toj definiciji u vijeću. Čuli smo za probleme endokrinih disruptora i za sudsku odluku i mislimo da se treba poduzeti odgovarajuće mjere. Hvala, gospodin Eichhout. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospođo ministrice. Nekoliko stvari na koje bih se htio osvrnuti. Čuo sam vaš odgovor o endokrinim disruptorima, ali on mi se učinio dosta nezadovoljavajuć. Nizozemci su podržali taj slučaj, a sudac je rekao da se komisija ne drži slova zakona. Sa, trenutnim, sa trenutnom studijom o utjecaju ne drži se zakona zato što traže više kriterija nego samo znanstvenih empiričkih kriterija. Sudac je rekao da samo mogu razmatrati znanstvene kriterije, ne više od toga. A komisija je rekla da će nastaviti sa studijom o učinku, što znači da će zapravo komisija zapostaviti sudsku odluku. A što vi kažete u vašem odgovoru? Pa nadamo se da će komisija to razmotriti i da ćemo možda imati sredinom 2016. rješenje nadamo se da će komisija napraviti dobru stvar. Dakle, zapravo što ste rekli je to da komisija u 6 mjeseci može zapostaviti zakon i da mogu nastaviti sa poslom kao i do sada. To nije rješenje. Vi biste trebali reći vi kršite zakon, ne možete to raditi. Ne možete čekati šest mjeseci prije nego što to učinite. Mislio sam da ćete biti malo oštri, možda ćete to učiniti ipak uskoro. Zatim pristup lijekovima, govorili smo o fleksibilnosti kod pristupa lijekovima, ali to nije problem, problem je transparentnost. Pravi problem je transparentnost, dakle činjenica da na nacionalnoj razini moramo odlučiti o terapeutskoj dodatnoj vrijednosti, što je vrlo nejasan pojam, što znači da svatko može staviti cijenu kako hoće na lijek. Drago mi je što imate taj projekt sa zemljama Beneluxa, ali vi ste zapravo rekli da ne želite gubiti vrijeme na to kako se to može riješiti na europskoj razini. To je samo po sebi proturječe. Ako nastavite sa tom koalicijom voljnih država, onda to ipak znači da trebamo imati transparentnost po pitanju cijena, to se može paralelno odvijati. Hvala, evo sada gospodin Lize. Da, ispričavam se, morao sam kratko istupiti iz dvorane. Britanski ministar okoliša je htio samo razgovarati. Kolege mogu samo vjerojatno postavio čemu se radi. Ja govorim u ime gospođe Zomer koja više ovdje nije prisutna. Tu se radi o kliniranju životinja. Parlament je već prije nekoliko mjeseci sa velikom većinom usvojio odluku o zabrani kloniranja. a mi bismo apelirali na vijeće da brzo počne raditi na ovome i da doista provjeri detaljno argumenti Europskog parlamenta. Kao i oko drugih pitanja, rješenje ne može biti jednostavno da se kaže da argumenti Europskog parlamenta nisu dovoljno dobri. Dakle, to je ono što sam htjela reći u ime gospođe Zomer. Zatim, zbog kratkog vremena samo jedna riječ o medicinskim proizvodima i in vitro diagnostici. Mi smo imali već priliku osobno razgovarati Međusobno i samo želim <clears throat> naglasiti nešto što je rekla Glenis Wilmot. Države članice ne mogu inzistirati na svom stajalištu i vrlo mi je drago što sada vidim naznaku da želite da države članice postignu kompromis. Zadnja točka, otpornost na antibiotike, mnogo je toga rečeno o tome, veselim se vašem angažmanu. Želim ukazati na jedan konkretni amandman vezan uz izvješće gospođe Françoise Grostet kojeg sam i ja podnio. Mi ne želimo samo nadzor korištenja antibiotika u veterinarskoj medicini, nego želimo i smanjenje upotrebe. Inače ćemo samo imati brojeve, nećemo imati učinak. Dakle, smanjenje upotrebe antibiotika, to je nešto što bi trebao biti sastavni konkretni dio ovog izvješća i molim vas da to zastupate u vijeću. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Gramatikakis. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. To je sam mi je vrlo drago zato što se ministrica razlikuje od drugih kojih sam ja imao priliku čuti. Ona je pokazala realizam, ima konkretni program i jasno se izražavala. U tom smislu me je ugodno iznadilo sljedeće. Možda to ona ne smatra svojom nadležnošću, ali ipak. Proračunske prilagode u proteklih nekoliko godina dovele su do toga da je područje zdravstvo palo u drugi plan u mnogim državama članicama. I to je imalo i velikih posljedica i u tim zemljama i u mojoj zemlji, u Grčkoj. Rashodi za medicinu od 2009. do 2015. godine su smanjeni za otprilike 60%. To je impresivna brojka i to je doista dovelo do toga da tu postoji sada potreba. I ta potreba se jasno osjeća. A druge države mislim da imaju slične probleme jer je situacija takva da je došlo do značajnih rezova kada se radi o rashodima za lijekove i u Luksemburgu, Portugalu, Španjolskoj i drugim državama prema podacima OECD, a možda i u drugim državama. Gospođo ministrice, ja bih vas rado pitao sljedeće. Vi ste tu danas otvoreni prema nama. Smatrate li i vi da je dobro da se koordinacija gospodarskih politika na razini Europske unije obogati e, sa posebnim pokazateljima za zdravstvo, primjerice pristup e, pacijenata zdravstvu, pa zatim isto tako i pokazatelj koliko je pacijentima moguće doći do pojedinih lijekova. Mislim da je to važno za transparentnost i za polaganje računa. To je važno i za održivost i za učinkovitost zdravstvenih politika. Jer ja smatram, to jest nadam se da je to i vaš cilj. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa Majsner. Hvala vam pa gospodine predsjedniče, gospođo ministrice i ja vam zahvaljujem na vašem izlaganju. Imam jednu primjedbu kao prvo, sigurno ste razmislili o tome kako izgleda zdravstvo sa prehranom. Rekli ste da u gotovim proizvodima previše soli, masti, šećera i to je točno. Kad kad postoje vrlo jednostavne mjere, možda to možete podržati, da se primjerice u školi podučava kuhanje u okviru predavanja, možda i sa e, lokalnim e, ženama iz tog područja e, i koje su kuharice, možda bi tako mogli potaknuti bolju prehranu. Zatim jedno drugo pitanje vezano o medicinskim proizvodima. Tu je glavni prioritet sigurnost pacijenata, znam, ali za male proizvođače je važno ne imati previše birokracije. Kako vi gledate na to, kako mislite postići tu ravnotežu pri pregovorima u okviru vijeća. I drugo pitanje vezano je uz ono što ste rekli da se želite pobrinuti da svi mogu doći do lijekova koji su im potrebni i to uz razumnu cijenu. Imamo sve više osoba koje imaju kronične bolesti, imamo i sve više starijih osoba kojima su potrebni lijekovi, stoga mislim da je vrlo važno i da se države članice razmjenjuju s informacijama u smislu gdje se može uštediti. Znam da se neke stvari mogu napraviti ambulantno, a neke u okviru bolničkog, bolničkog boravka. Smatrate li da se može u vijeću raspraviti o tome kako se može doći do ušteda, a da s druge strane imamo dobro zdravstvenu, dobro zdravstvenu njegu. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Flanagan. Hvala vam lijepa na govoru, na tome što smo vas imali prilike saslušati. Globalna komisija o politici drogama je u jednoj izjavi rekla da je borba protiv droge propala i da je to imalo daleko sežne posljedice na društvo diljem svijeta. Biste sada u vrlo moćnoj utjecajnoj ulozi, dolazite iz zemlje koja je eksperimentirala sa različitim pristupima prema problemu droge. Mnogi ljudi kažu da je rat protiv droge zapravo rat protiv ljudi. Vezano uz vaš, vašu funkciju, uz vaše iskustvo iz vaše zemlje, koji ćete pristup sada zauzeti? Hoćete li nastaviti ići E, krivim putem kriminalizacije ljudi ili će se to sada smatrati zdravstvenim problemom. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospodin Petrele. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Evo ovdje sam. Hvala vam, gospođo ministrice. Pozdravljam vaš holistički pristup ka zdravstvu i zdravstvenim politikama i vrlo mi je drago što je pacijent u samoj srži tih politika. Također dijelim vašu zabrinutost vezano u sve višu cijenu lijekova i medicinskih proizvoda. Mislim da bi to trebao biti ključni element europskih zdravstvenih politika, da je zdravstvena skrb dostupna svima. No, nažalost, neki se neće moći priuštiti sve zdravstvene usluge ako cijene i dalje nastave rasti. Moramo razmotriti nacionalne zdravstvene sustave. Ja već mnogo godina govorim o europskom zdravstvenom semestru, što bi bio godišnji ciklus um, koordinacija zdravstvenih politika, a to bi poslužilo i kao okvir za reforme i za konvergenciju zdravstvenih sustava. Ja sam siguran da bi takva konkurencija dovela do pada cijena. Zanima me, slažete li se za to da imamo ambiciozniji pristup e, s Lisabonskim ugovorom vezano uz zdravstveni okvir? Također imam pitanje i e, vezano uz borbu protiv raka i koje su vaši prioriteti o tome. I želim vam sve najbolje u vašem radu. Hvala lijepa. Gospodin Selimović. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dobrodošli gospođo ministrice. Vrlo mi je drago vidjeti da je otpornost na antibiotike u vašem programu. Imam tri pitanja o tome kao prvo. Unatoč obećanjima koje smo dobili od vijeća 2012. godine da sve države treba imati nacionalne akcijske planove. Sada, evo četiri godina kasnije, imamo situaciju da samo 24 od 28 država članica imaju planove, a nisu sve države provale te planove. Mene zanima što mislite učiniti po tom pitanju, kako vam pritom možemo pomoći. Drugo pitanje, jedan od krivaca pri otpornosti na antibiotike je to što se ti antibiotici proizvode u Kini, Indiji i Mongoliji. Tu lijekovi cure, dakle ostatak iz proizvodnje izravno iscuri u prirodu zbog loših okolišnih standarda u tim zemljama. Mene zanima namjeravate li nešto učiniti protiv toga i što konkretno možete poduzeti. I zadnje pitanje. Znam da je vaša država napravila dobar posao o tome i stoga, ako imate vremena, može da govorite o strategiji i o najvećim poteškoćama koje ste imali kada ste provodili tu strategiju. Hvala. Hvala vam, gospođo Grostet. Da, hvala vam što ste mi ponovno dali riječ. Predstavili ste program, to je vrlo važan i zanimljiv program i mi vas podržavamo. No, postoje i potreba da pripazimo na sve ono što se prije radilo uh, u okviru prethodnih predsjedništva i da se to sada ostvari u najboljem mogućem okviru. Primjerice, uh, direktiva o uh, prekograničnoj prekograničnom zdravlju. Primjerice, to je nešto i tu još uvijek nemamo jednaku kakvoću za sve njege posuda. Zatim drugo pitanje, cijepiva. Dobro znamo da dolazi do pada stope cijepljenja u nekim državama članicama Europske unije, a najbolja prevencija se postiže putem cijepljenja. Imate li tu namjeru malo pogurati države članice? umjesto da imamo saslušanja i studije, a da se ne postižu konkretni rezultati. Zatim isto tako, Lijekovi za djecu. Tu već dugo vremena tražimo od Europske komisije da se izvrši prilagodba e, lijekova za djecu, da ti lijekovi budu prilagođeni onome što traže pedijatri u EU tu Europska komisija trenutno zaostaje, ona želi čekati 2017. godinu, a mene zanima što vi mislite napraviti kako ne bismo izgubili toliko vremena. Hvala lijepa, završili smo s našim pitanjima i stoga vam predajem sada riječ za odgovore. Dank u wel. Um, mij is gevraagd hoe zorgen we nou dat we. sam pitanje kako mislimo u nizozemskoj provesti odluke koje smo usvojili o zdravlju hrani i da ta hrana bude dostupnija. Koji je naš praktični pristup? Pa naš pristup je taj da ćemo organizirati konferenciju gdje će biti sazvani svi dionici, te ćemo uspostaviti plan puta ka akciji. I stoga je vrlo važno, kada imamo na umu te inovacije u Nizozemskoj ali i drugdje, s kojima se pokušavaju poboljšati proizvodi, da se ta inovacija brzo proširi da to potičemo, jer zapravo svi imamo isti problem. I uzimamo previše soli u sebe, imamo problem sa pretilošću, a vidimo da postoje inovacije kod proizvoda koje se poduzimaju. I naravno, za to je potrebno dosta vremena. Ako primjerice želite smanjiti konzumaciju soli, onda se morate pobinuti da osobe koje su naviknute na uzimanje određene razine soli, da oni postupno, da njih postupno potaknete da smanje količinu soli koju uzimaju kako bi došli do zdravih razina. Postavlja se pitanje kako na jedinstvenom tržištu sa trgovinom hrane koje se dvije u EU, kako možemo postići da je gotova hrana u Nizozemskoj i Luksemburgu jednaka gotovoj hrani u Belgiji, primjerice da svi dakle idu u istom smjeru. Što se tiče lijekova, kako se mogu osigurati za to da kada imamo pregovore zatvorene za javnost o nekim dokumentima, kako pritom ja mogu malo pogurati te pregovore. Naravno, ako se ti pregovori odvijaju iza zatvorenih vrata, ako su to tajni pregovori, znamo da se to svakodnevno radi i da ministri moraju, kad mi nešto radimo, kasnije potpisati ono što smo mi ispregovarali. U Europi kad razgovaramo jedni s drugima, možemo vidjeti gdje su prednosti za naše pacijente. Zašto imamo sve te klauzule u našim dokumentima? I ako zatim ne ispunimo te klauzule i te ugovore, onda svako poduzeće zna što njihova država e, plaća i radi, ali same države članice ne znaju. Mi se želimo pobrinuti da lijekovi stignu na tržište i mnoštvo lijekova je trenutno u pripremi. Posljedica na zdravstveni sustav se mora imati na umu. Mi želimo imati poboljšanje za naše pacijente. To je teško pitanje, to stoji dosta novaca, ali će pomoći ljudima. Znam da postoje neke države članice koje kažu da se tu radi o subsidijarnosti i da ne žele odustati od svojih prerogativa. Postoje države članice koje zauzimaju zajednički pristup, ali druge to ne žele. Moramo konkretno pokušati vidjeti kako možemo raditi na novom komercijalnom modelu kako bismo imali jedan novi sustav određivanja cijena. Personalizirani lijekovi. To je jedan mali dio pacijenata kojih se to tiče i njima je potreban fleksibilan pristup e, na tržištu. Često kada govorimo o tako manjinskim pitanjima, onda zakonodavstvo tu ne odgovara stvarnoj situaciji zato što se ono temelji na potrebi velikog dijela stanovništva. I stoga treba vidjeti kako možemo osigurati ovdje sigurnost. Sada imamo lijekove koje, se, koji su u pripremi i morat ćemo raditi na tome, morat ćemo raditi na dodatnoj vrijednosti. Ulog je velik zato što ne možemo dopustiti da korisni lijekovi nisu dostupni građanima. Moramo se bolje organizirati na razini Europske unije. Čuli smo javno zdravstvo ima prekogranični utjecaj. Otpornost na antibiotike, to je nešto što nije ograničeno samo na jednu državu to se tiče cijele Europske unije stoga moramo moći konkretno i praktično zajedno surađivati. Što se tiče antibiotika u poljoprivredi, tu znamo kakvi su trendovi. Moja ambicija je jasna. Želim da napredujemo na europskoj razini, ali i na međunarodnoj razini. Imamo globalni zdravstveni program tu surađujemo s državama gdje se koriste i hormoni rasta, čitava serija antibiotika. Mi bismo htjeli da oni smanje upotrebu antibiotika u veterinarskom sektoru. Uspjeli smo postići nekoliko stvari, ali naši poljoprivrednici ne bi trebali biti penalizirani na e, tržištu izvoza i stoga moramo raspraviti o tome s našim partnerima. Zatim, što se tiče endokrinih disruptora, tu je izuzetno važno da na tome radimo. Ministrica okoliša, moja kolegica, vam je o tome već govorila. U rujnu 2014. godine smo očekivali da ćemo imati kriterije. Parlament i vijeće su konstantno pozivali komisiju da djeluje. Sud je u švedskom slučaju u prosincu donijelo svoju presudu i tada je usvrdila da komisija krši zakone i da ne ispunjava svoju obvezu. Sada je na komisiji da djeluje. Do sredine 2016. godine od komisije očekujemo dobar, ispravni program i ako je moguće učiniti to ranije, onda to svakako treba učiniti. Komisija sada treba prijeći u višu brzinu, predložiti delegirane akte. I ja ću svakako o tome uvijek iznova iznova govoriti u vijeću. Što se tiče kloniranja, je iznimno osjetljiva tema koja nije isključivo u mojoj nadležnosti. Za to je zadužena i ministrica poljoprivrede. Postoji čitav niz e, razmišljanja u vijeću o tom pitanju. Europski parlament želi proširiti područje primjene kako bi se pokrili i sljedeći naraštaji koji su proizašli iz kloniranja. Dakle, kada sad o identificiranju kloniranih životinja i njihovih e, potomaka u lancu hrane. To je vrlo važno. Europska komisija bi uskoro trebala pokrenuti studiju o tome što se tu može napraviti, dakle kako se može označiti meso. To označavanje bi trebalo biti obavezno i ticalo bi se i potomaka klonjenih životinja. Jednom kada to izvješće bude nama na raspolaganju, onda ćemo se sastati i vidjet ćemo hoćemo li u okviru našeg predsjedništva uspjeti organizirati raspravu o ovome na razini vijeća. Gospodine Eichhout. Vi ste govorili o lijekovima i podsjetili ste da postoji hitna potreba da djelujemo i ja vam uopće ne mislim proturječiti. Program za idućih šest mjeseci će biti intenzivan i mi želimo zajedno surađivati upravo što se tiče lijekova. A kad ne postoji konkurencija na cijenu, kada jedan lijek ima monopol, onda treba smisliti nešto vezano uz mehanizam za određivanje cijena. Mislim kada cijena nema više nikakve veze sa troškom razvoja istraživanja i to ćemo staviti na dnevni red u vijeću, o tome ćemo razgovarati. U Europi također trebamo imati dobar sustav vezan uz pokazatelje zdravstvenih sustava i vezan uz korist lijekova i korisnost. Mi imamo sredstva, sve države to imaju, možemo razmijeniti informacije kako bismo poboljšali zdravstvenu njegu pacijenata. Naravno, važno je naći načine da uštedimo kako bi novi lijekovi bili pristupačni. Kompleksni lijekovi postaju sve skuplji i to treba uvažiti. Ali cijena mora svakako biti u skladu sa dodatnom vrijednošću koju jedan lijek ima. Tu se radi o drživosti naših zdravstvenih sustava i stoga moramo tu vidjeti kako možemo uštedjeti. Što se tiče otpornosti na antibiotike, akcijski planovi su dobri. Imamo već 24 država koje imaju akcijske planove, dakle četiri države još nisu ispunile svoju obvezu, ali važno je da ti akcijski planovi ne ostanu mrtvo slovo na papiru, bitno je da ih se primjenjuje. A ja želim potaknuti još veći entuzijazam među državama vezano uz eh, reviziju svi znamo koje su prepreke. Ne radi se o tome da konkuriramo jedni s drugima, već da izvučemo inspiraciju jedni iz drugih. Mislim da je revizija u okviru jednakih stručnjaka najbolja metoda. Zatim, pitanja o TISI, gospodine predsjedniče. Nažalost, shvatit ćete da teško mogu govoriti o definiciji javnih usluga. O tome treba razgovarati s kompetentnim kolegama. A inače komisija za to nadležna. Eto, gospodine predsjedniče, mislim da sam s je stigla na kraj svog izlaganja. Hvala vam. Hvala lijepa na vašim odgovorima, a također trebamo zahvaliti objema ministricama na mogućnosti koje su nam pružile da čujemo koji su prioriteti nizozemskog predsjedništva, a također i da čujemo odgovore na pitanja koji su postavili kolege iz klubova zastupnika. Evo, još jednom zahvaljujem ministrici. I budući da nemamo druge točke na dnevnom redu, možemo ovdje zaključiti sastanak i samo podsjećam da će se sljedeći sastanak održati 21. siječnja u Strasburu. To će biti izvanredni sastanak, a sljedeći Redovni sastanak će se održati 17. i 18. veljače ovdje u, e, e, u Briselu i hvala svima i želim dobar tek.